Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas e, zauzmite svoje mjesta. Možemo pomalo započeti. Veliko mi je zadovoljstvo u ime pododbora za sigurnost i obranu pozdraviti izvršnog direktora Europske Europske obrambene agencije. A tema ovog e, sastanka jest e, razmjena gledišta sa gospodinom Jorgeom Domekom o ishodu sastanka Upravnog odbora Europske obrambene agencije na ministarskoj razini koji se održao 17. studenog 2000. E, 15. godine, znači održao se istog dana kao i vijeće e, za e, vanjske poslove. Ako se dobro sjećam, e, ovo je treći put da ste na sastanku ovog pododbora, kad ste preuzeli ovu funkciju i sigurna sam da ćemo još u nadolazećim godinama imati e, mnogo tema za razgovor. E, gospodine Domek, e, imate riječ da nas izvijestite o ishodu tog sastanka. Hvala gospođe predsjedateljice. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo vratiti se na ovaj odbor da vas izvijestim o aktivnostima agencije. Nadam se međutim da, bi, da vam se mogu obratiti u sretnijim okolnostima i prije nego što počnem, dopustite mi da naglasim e, da smo danas suočeni sa potpuno novom stvarnošću. E, nakon tragičnih događaja u Parizu, u Francuskoj, e, koja je sada aktivirala članak 42. stavak 7. ugovora, E, moram reći da je ovo prvi put da tako nešto doživljavamo u Europi. Prošlog tjedna e, Brisel je bio praktički e, u stanju potpune uzbune zbog iminentne opasnosti. Ono što želim e, reći, da li nam je zaista potreban, potreban događaj kao što je ovo ovaj u Parizu da bismo se probudili, da li su nam zaista potrebne e, prijetnje takve vrste e, da bismo e, proslijedili na pravi način prema većoj integraciji e, u domeni obrane? Nadam se da ne. Potrebne su nam prave sposobnosti, kvalitetna europska politika naoružanja, trebamo podupirati e, naše obrambene industrije, unaprijediti vojno-civilne sinergije i odnose između e, NATO-a i Europske unije. Upravo se tim pitanjima bavio sastanak 17.11. Prije nego što vas izvijestim o ishodima tog e, sastanka, molim vas e, dopustite mi da se osvrnem na globalnu strategiju. Ja e, već neko vrijeme naglašavam dva elementa koji bi na neki način trebali biti zastupljeni u globalnoj strategiji. Prije svega tu se radi o pravu, o potrebi da se razviju prave obrambene sposobnosti na europskoj razini. Zatim postoji potreba snažne europske obrambene industrije i tehnologije za zaštitu e, europske strateške autonomije. A to se tiče održive i ponavljam održive sposobnosti raspoređivanja, modificiranja i upravljanja vojnom sposobnosti u različitim kontekstima. Visoka predstavnica je kada se obraćala godišnjoj konferenciji EDE e pred tri tjedna naglasila je potrebu da se razvije dokument, e, novi dokument s jasnom vojnim zahtjevima. To bi mogla biti e, svojevrsna podstrategija, a za nizozemsko predsjedništvo to će biti jedan od glavnih prioriteta takav dokument. E, nije potrebno ni naglašavati da će EDA doprinijeti koliko je potrebno, ali morat će biti uključeni i drugi akteri kao što je Vojni stožer Europske unije, e, Europska služba za vanjsko djelovanje i tako dalje. A taj dokument, što je jednako važno, mora osigurati da komisijin akcijski plan za obranu, koji ima za cilj osnažiti jedinstveno tržište obrane, odgovara potrebama sposobnosti. Stoga se treba jasno uspostaviti poveznica s akcijskim planom i moramo razviti jasnu definiciju sektora obrambene industrije na temelju potrebnih obrambenih sposobnosti. Nadalje, e, kod oblikovanja globalne strategije e, pojavit će se neka egzistencijalna pitanja. Moramo e, dobro definirati naše instrumente primjerice do koje mjere ćemo se koncentrirati na e, sposobnosti povezane sa operacijama ZSOP-a i e, do koje mjere ćemo razmatrati o potpunom spektrumu. U ovom trenutku e, politička debata se još uvijek odvija i nizozemsko predsjedništvo će u tom smislu imati veliki doprinos. Naravno, danas je važnije nego ikad e, čuvati naglasak na odnosima između Europske unije i NATO-a. I u tom e, kontekstu se posebice radujem ishodu e, sastanka na vrhu u Varšavi. To će imati velikog utjecaja na rad na europskoj razini primjerice na razvoj e, glavnih ciljeva, takozvanih headline goals. S druge strane, sa strane NATO-a, sastanak na vrhu će e, dati više jasnoće u pogledu e, koncepta, okvirnog koncepta nacija. U ovom trenutku isto tako pretpostavljam da će pitanje hibridnog e, ratovanja e, biti ključan. Isto tako moram naglasiti da moramo izbjeći da dospijemo u situaciju podjele rada gdje će Europska unija biti gurnuta u kut e, civilnog djelovanja, odnosno takozvane soft snage, a gdje će NATO preuzeti visokoprofilne misije. Vjerujem da je sada došlo vrijeme i da je to svima jasno da Europa više ulaže u e, obranu i sigurnost, da postane, da Europa postane pružatelj sigurnosti, a ne konzument sigurnosti i da u tom smislu ostane relevantan akter na međunarodnoj sceni. Ovo me dovodi do moje druge točke e, ishoda e, sastanka upravnog odbora Europske obrambene agencije na mirovskoj razini. EDA e, i dalje nastavlja podupirati četiri ključna programa koje e, podupire Europsko vijeće od prosinca 2013. godine. Radi se tu o um, opskrbi gorivom u zraku, o bespilotnim letjelicima, kibernetičkom opremom i satelitskim komunikacijama za vlade. E, što se tiče europske strateške sposobnosti za tankere, E, za mm, mm, opskrbu gorivom. Pod vodstvom Nizozemske ciljevi su mm, u prvoj polovici 2016. godine dodijeliti ugovore i imati IOC do sredine 2020. godine. Isto tako radit će se na omogućavanju participacije dodatnih država članica procjena kompatibilnosti za AAR trenutno se provodi na talijanskim kc 76 sedmicama, a uskoro će se provoditi i na e, zrakoplovima kao što su A330 MRTT i KC46 kako bi se svi europski reciveri mogli, mogli dobiti odobrenje za opskrbu gorivom u zraku. EDA trenutno provodi aktivnost za optimizaciju a, platforme A400M kao tanker platforme, uključujući i procjenu AAR kompatibilnosti. Zatim e, program RPAS, to je program e, u kojem sudjeluju četiri nacije, Francuska, Njemačka, Italija i Španjolska, e, koji bi trebao početi krajem 2015. godine, e, koji bi trebao omogućiti interakciju s drugim potencijalnim partnerima tijekom razvojne faze. EDA i komisija e, osnažuju svoje aktivnosti, unapređuju svoje aktivnosti u području zračnog prometa, certifikacije i regulacije za sigurnu integraciju RPAS-a u ne segregirani zračni prostor. Razvoj um, regulatornog okvira uh, za zračnu plovidbu RPAS za cilj ima harmonizaciju zahtjeva između država članica. I konačno EDA uh, radi uh, provodi projekte na facilitaciji razvoja funkcionalnih zahtjeva za dvostruku uporabu za RPAS u širem kontekstu jedinstvenog europskog neba. Te aktivnosti će povećati tržišne e, prilike za civilne e, varijante europskog RPAS-a i e, donijeti uštede u pogledu razvoja i proizvodnje. EDA isto tako je blisko povezana sa komisijom, EAS-om, CSRU-om i Eurokontrolom na e, projektima koji za cilj imaju integraciju SESA, odnosno SESARA. E, na e, Europsko vijeće u prosincu 2013. je dalo zadaću državama članicama u potpori, uz potporu EDE e i u suradnji sa komisijom, službom za vanjskom djelovanjem i ESom da se pripremi sljedeća generacija GovSatcoma u a, vremenskom okviru do 2025. E, Trenutno je zadaća da se e, istraži koji bi bio najbolji sustav. Na temelju toga biti ćemo u poziciji da e, buduće prijedloge za e, programiranje utemeljimo na e, dvojakim procesima od samog početka uzivši u obzir europsku autonomiju, sigurnost opskrbe, inovaciju i potporu europskoj industriji i zato je upravljanje najvažnije. E, to je vidljivo iz programa kao što su Galileo i Kopernik. Kopernik. svemirski nadzor i praćenje e, je program koji je pokazao mogućnost da se pomire obje strane. Ovaj ambicizni projekt će uspjeti samo ako države članice, EDA, Komisija, Služba za vanjsko djelovanje i ESA uspiju iznaći načine za e, uspješnu suradnju. Što se tiče kibernetičke e, obrane, e, trenutno traju aktivnosti u područjima obrazovanja, osposobljavanja i obuke. Isto tako provode se ad hoc projekti za e, kibernetičke dosege, takozvane cyber ranges e, e, i nadamo se da će se projektni aranžmani potpisati u ožujku 2016. godine. Isto tako države članice e, su već dale svom pod, svoju potporu e, CSR-u za lipanj 2015. godine. Isto tako, u skladu sa mandatom e, upravnog odbora od lipnja 2015. EDA je započela rasprave sa državama članicama o uspostavljanju zajedničkog investicijskog programa za kibernetičku obranu. Taj program će nam omogućiti da u jednu organizaciju e, skupimo sve aktivnosti povezane sa e, kibernetičkom obranom. Što se tiče budućih e, programa za suradnju, nadzorni odbor je podržao ulogu EDE u nastojanjima koja ona poduzima za pripremu sposobnosti sutrašnje Agencija je na temelju kolaborativne e, baze podataka, takozvane kodabe, e, predložila državama članicama e, potencijalne prioritete za budućnost. Inicijalni programi su izrađeni za bio za Medevak i za protutenkovno oružje. Što se tiče drugih potencijalnih projekata kao što je Blue Water Patrol Ships, Naval Logistic Ship i Maritime Air Support, nastavit ćemo rad na usklađivanju aktivnosti i na um, revizijama strateške obrane kako bi se uh, to predalo na upravni odbor kad za to bude vrijeme. Dopustite mi da sada zaključim ovaj dio svog izlaganja e, time što ću vam objasniti e, filozofiju iza ovih e, programa. Zašto su ta područja odabrana? Zato što su to prioriteti u okviru razvojnog plana za sposobnosti, a drugo zato što su to tražile, to tražila kritička masa država članica 8 do 12. Kada govorimo o eh, obrambenim eh, programima suradnje, moramo govoriti o radu koji eh, radimo za omogućavanje suradnje. Zajednička kupnja obrambene opreme je u opadanju od 2006. godine i u tom smislu suradnju moramo povećati gdje je to moguće. Kroz usvojenje revidirane e, odluke vijeća o e, izuzeću od plaćanja e, PDV-a bit će izuzeti projekti EDE od PDV-a koji donose jasnu dodanu vrijednost. Isto tako radimo na financijskim poticajima. Isto tako proučavamo mehanizam e, robne razmjene a barter, odnosno romna razmjena, je um, ekstensivna praksa u obrambenoj zajednici i to je dosta iznenađujuće i djelotvorni mehanizam robne razmjene u Europi bi doveo do značajnih ušteda bez eh, financijskih transakcija. Mi ćemo u prvoj polovici 2016. godine obaviti analizu situacije u e, toj domeni i objaviti i dati prijedloge državama članicama u drugoj polovici 2016. To me e, vodi do e, hibrida. EDA će provesti hibridne vježbe u veljači i srpnju 2016. godine. To će nam omogućiti procjenu implikacija hibridnog ratovanja za postojeće i planirane e, vojne sposobnosti Europske unije uključit će relevantne dionike uključujući države članice, službu za vanjsko djelovanje, komisiju i NATO. I da isto tako uključena u izradu zajedničkog okvira e, za borbu protiv hibridnih prijetnji koje predvodi služba za vanjsko djelovanje i pridonosi aktivnosti e, borbe protiv hibridnog ratovanja koje se provodi u okviru višegod E, multinacionalne sposobnosti, e, odnosno kampanje za razvoj multinacionalnih sposobnosti za 2015. i 2016. Što se tiče strateških aktivnosti, moramo prioritizirati naše napore i države članice moraju zauzeti pametni pristup što se tiče investicija pripremne aktivnosti za istraživanja koja su povezana sa ZSOP-om su ključna. U svibnju 2015. godine nadzorni odbor je dao potporu za konsolidirana e, stajališta ministarstava obrane u pogledu sadržaja, procesa upravljanja i modaliteta pripremnih aktivnosti. E, skupina osobnosti e, u kojoj ja predstavljam visoku predstavnicu je e, uspostavljena od strane komisije u i e, ona će izdati izvješće u veljači 2016. godini. EDA isto tako nastavlja surađivati s komisijom i državama članicama za definiranje pripremnih aktivnosti u perspektivi istraživanja u domeni obrane. Usredotočit ćemo se na sadržaj i uporabu postojećih mehanizama EDE e koje identificiraju prioritete za sposobnosti i za istraživanje. Kao što znate, na inicijativu parlamenta Europski budžet za 2015. godinu isto tako je predvidio e, pilot projekt sa dvije aktivnosti u e, domeni istraživanja za obranu. E, Sporazum e, je potpisan između komisije i e e EDE 16.11. Trenutno se provodi transfer sredstava i EDA će konsolidirane opcije za radni program poslati komisije krajem ovog tjedna. Ako komisija osvoji radni plan u prosincu, tada EDA može pokrenuti javni poziv već u siječnju 2016. godine. Što se tiče potpore industriji i malih i srednjih poduzeća, industrija obrane je ključna za europsku stratešku autonomiju i sposobnost za djelovanje zajedno s partnerima. EDA i komisija surađuju da bi mobilizirali europske instrumente kako bi poduprli obrambenu industriju. Aktivni smo na brojnim poljima, prije svega uključivanje u 11 programa eh, i eh, opskrbnih lanaca u eh, središnjim i istočnim europskim državama članicama. Dovršavamo studije koje su povezane sa europskom obrambenom industrijom i tehnologijom. Zatim e, provedba e, opskrbnog lanca, e, akcijskog plana za opskrbni lanac i akcijski plan za mala i srednja poduzeća se isto tako provodi. Zatim što se tiče pristupa europskom financiranju, kroz interakcije s komisijom EDA je identificirala izvore potpore koji su važni za obrambenu industriju kao što su Kozme, ESIF i e, službe za partnerstvo i savjetovanje e, mreže Enterprise Europe. E, proveli smo s tim u vezi pet radionica u državama članicama u 2015. godini i još četiri takve radionice održat ćemo u 2016. godini. Što se tiče sigurnosti opskrbe, kako bismo dalje radili na jačanju povjerenja, E, i uzajamne političke pomoći između država članica, agencija nastavlja e, poticati među e, vladine akcije koje su ministri poduprijeli u svibnju 2015. godine. I agencija pruža potporu komisiji državama članicama u razvoju konačnih prijedloga za plan rada na tom području. Što se tiče širih europskih politika, usredotočit ću se na jedinstveno europsko nebo, Cezar, eh, Rič i energetiku. Što se tiče jedinstvenog europskog neba, EDA eh, e eh, pomaže u koordinaciji militarnih stajališta, vojnih stajališta za jedinstveno europsko nebo. Modaliteti za jedinstveno europsko nebo koji su izrađeni u suradnji sa državama članicama su odobreni od strane nadzornog odbora EDE e petnaest godine. Uključuju stvaranje bojnog e, avijacijskog odbora e, jedinstvenog europskog neba za sprječavanje i e, tu ćemo raditi na suradnji sa državama članicama i međunarodnim organizacijama. Prioriteti EDE e su zaštita operativnih potreba u vojnom smislu e, kad se radi o jedinstvenom europskom nebu i nastavit ćemo suradnju i koordinaciju sa europskim institucijama, agencijama i NATO-om. U ovom kontekstu EDA e je potpisala memorandum o razumijevanju sa upraviteljem za raspoređivanje Sesara u lipnju 2015. godini e, i skupa sa državama članicama i NATO-om e, pokušavamo ustanoviti koje bi to europski projekti bili e, podložni sufinanciranju od strane Europske unije. Uvijek je bilo važno da zračni prostor bude na raspolaganju za obuku. EDA trenutno pruža potporu državama članicama u izradi prijedloga za e, sljedeći INEA poziv e, koji će biti zatvoren u veljači 2016. godine. EDA e predlaže 32 projekta koji su povezani sa vojnim imovinom SSR-a. Što se tiče uredbe Rič, u e, ožujku 2015. usvojena su izuzeća od odredbi uredbe Rič u svrhu obrane. I cilj tih e, cilj e, je smanjiti troškove za europsku obrambenu industriju. Agencija trenutno priprema program za rič kako bi se E, koordinirale aktivnosti koje bi doprinjele tome da uredba Rič nema negativne posljedice za europsku obrambenu industriju. Taj program bi trebao e, biti objavljen u prvoj polovici 2016. godine. Što se tiče interesa vanjskih dionika kao što e, je, e, na primjer, američka industrija, EDA da može imati ulogu vojnog koordinatora kako bi se pobrinula e, da se gledišta i interesi industrije prenesu komisiji i agenciji za kemikalije. Što se tiče energetike, korištenje energije u vojne svrhe e, ne koristi se samo u svrhu unapređenja operativnih sposobnosti e, za raspoređivanje. E, ta sposobnost je važna e, i za naše operacije, za naše domaće operacije. EDA organizira savjetodavni forum, a prvi sastanak tog foruma će se održati 14. i 15. siječnja Cilj tog foruma jest e, analiza postojećeg europskog zakonodavstva i ocjena e, implikacija tog zakonodavstva za vojnu industriju. Zatim cilj je e, potpora projektima koji će unaprijediti energetsku učinkovitost vojnih projekata i procjena postojećih financijskih mehanizama i identificiranje novih financijskih mehanizama. Rad u svim tim područjima će biti važan i e, ovaj forum će razviti preporuke za napredak u čitavom obrambenom sektoru. Buduća uloga agencije je isto tako bila predmet rasprave među ministrima 17. studenog. S obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju, postoje pet područja u kojima vjerujem države članice mogu i, mogu i trebaju bolje koristiti EU. Prije svega to je e, Capability Development Plan, odnosno plan za razvoj sposobnosti koji su razvile e, stručnjaci država članica. On se mora prenijeti u aktivnosti, ne smije ostati samo e, na papiru. Moramo ga iskoristiti za buduće projekte i to mora postati instrument za planiranje obrane, uključujući potporu regionalnoj suradnji i drugim inicijativama kao što je Framework Nation Concept. Drugo, sustavna upotreba olakšica kao što su izuzeća od PDV-a e, i primjerice moguće stvaranje obrambenog fonda. Treće, kao što znate, rezovi u istraživanju za obranu imaju financijski rezovi u toj domeni, imaju utjecaj, e, nepovoljan utjecaj na e, našu sposobnost i na razvoj naše obrambene sposobnosti. Prepara, pripremna akcija e, bi ZSOP-a bi trebala biti katalizator za pokretanje stvari u ovoj domeni. Četvrto, trebamo sustavno raditi na vojno-civilnim sinergijama. EDA mora biti sučelje e, koje koriste sve države članice i moramo iskoristiti prilike koje e, nam pružaju sinergije, vojno-civilne sinergije u područjima kao što su pomorska sigurnost, energetika i zaštita okoliša i svemir. I na kraju, ali ne i najmanje važno, mogućnosti koje nude e, europski fondovi. Mi ćemo dati potporu e, razvoju akcijskog plana komisije. To ćemo učiniti kroz izravni angažman u procese i e, kroz rad na područjima kao što je sigurnost opskrbe, mala i srednja poduzeća i pripremne akcija. To bi trebalo dovesti do integrirane i snažne obrambene industrije koja je potpora našim potrebama za sposobnosti. Prije nego što uh, zaključim moram vam nešto napomenuti. Radi se o proračunu EDE. Kao što mnogi znate, već četvrtu, šestu godinu za redom mi uh, imamo isti budžet. A naše zadaće rastu. To znači da neke aktivnosti našeg e, trogodišnjeg plana će biti odgođene, biti će e, smanjenje ili jednostavno otkazane. Nalazimo se u ključnom trenutku. Ako postupimo kako treba, možemo osigurati stratešku autonomiju i Europska unija može postati relevantna i sama za sebe i kao e, pružatelj sigurnosti i kao e, partner za NATO. Ali moramo djelovati sada i moramo imati adekvatne resurse za to. Hvala vam. Ovo je bilo stvarno vrlo obsežno i gotovo um, potpuno, ali sigurna sam da će biti još pitanja kao i inače, unatoč tome što je vrlo kasno. Gospodine Galar, želite li vi početi? Da. Hvala vam i u moje ime. Ovo je stvarno bio detaljan pregled. Mi smo to dobili, zemlje članice su to dobile i mislim da uh, bi morale to iskoristiti najbolje što mogu. Ono što pratimo već šest godina jest britanska vlada koja neprestano sve blokira i to treba jasno reći. To je stvarno nažalost, ali je tako. Vaša vlada je ta koja neprestano blokira povećanje, iako su e, prijetnje i izazovi sve veći. Dakle, EDA ima sve više zadataka. Stoga u tom smislu stvarno trebamo reći e, koga smatramo krivim. Ja sam uvijek za trajnu i strukturiranu e, suradnju, ali nisam mislio da će Europska obrambena agencija morati raditi u ovakvim okolnostima. Budući da je to sada tako, dopustimo onima koji mogu da nastave na tome raditi. No dobro, to sada i nije najbitnije. Jutro sam doručkovao sa predstavnicima britanske industrije i rekao sam im isto. Jer oni su eh, zainteresirani za eh, suradnju njihovo tržište u Europi. Možda bi oni trebali izvršiti potreban pritisak na vladu kako bismo napokon dobili sredstva koja su potrebna. Ja sam bio među inicijatorima pilot projekta za istraživanje u e, obrani. Zahvaljujući zajedničkim naporima uspjeli smo e, to pripremiti i e, potpisano je 17. studenog. Tako da ćemo imati planirana sredstva u proračunu. Spomenuli ste i je 32 projekta za Cesar odakle dolazi taj novac. Jesu li e, zemlje članice koje imaju zrakoplovne e, snage, zračne snage, dale sredstva kako bi se napokon moglo letjeti u okviru jedinstvenog evropskog neba? Da li se to doista i događa? Zatim problemi koji su identificirani u prosincu 2013. E, Nadopuna goriva u zranku, bespilotne letjelice, satelitska komunikacija. Sve su to ključne teme i na, na njima treba raditi zajedno. I upravo zbog toga i moramo povećati proračun. iz kluba zastupnika Pučana ćete imati e, potpunu podršku za vaše programe. Jer potrebno je napraviti stvari koje su potrebne. Uh, Gospodin Freund, želite li vi nešto reći? Ako baš moram. Dobro. Gospodine Domenk, hvala vam što ste ovdje vi ste doista izniman e, glasnogovornik i borite se za vašu stvar. Da znam tko je vaš nadređeni, ako uopće postoji vaš nadređeni, gospođa Mogarini, recimo, ja ću sljedeći puta kad je vidim reći joj kakav ste e, odličan ravnatelj. To naravno ne znači da se slažem sa svime što ste rekli. Zbunilo me ono što ste rekli na samom početku vašeg govora. Sada ću parafrazirati. Ako pogriješim, slobodno me ispravite. Trebaju li nam incidenti poput onog u Parizu i ovoga što se dogodilo u Briselu da počnemo napokon razmišljati o europskoj vojsci? Mislim da ste tako nešto rekli. I pitam se, vi dolazite iz eh, mirne alpske zemlje, iz Austrije, zapravo ja dolazim. Eh, ja bih rekao da je neutralna vojska pravi, pravi odgovor. Da, znam da ćete se nasmijati, Njemci se uvijek smiju Austrijancima. No je li pravi odgovor na ovo što ste spomenuli je li pravi odgovor stvarno vojni odgovor? U mojoj zemlji, dok sam ja odrastao, na sreću nije bilo nikakvih incidenata, no pravi odgovor je, kako sam ja naučio, e, policija, pravosuđe i obavještajci. Na taj se način rješavaju problemi. A ne bojska. Ja vidim na ulicama Pariza i na ulicama Brisela vojnike a to bi u Austriji bilo potpuno nezamislivo. ja sada ne govorim o zajedničkoj europskoj e, vojsci koju vi zamišljate. I ideje da se treba odmaknuti od normativne moći koju Europa ima i koju je koristila proteklih e, nekoliko desetljeća ali spominjati e, tragične događaje u Parizu i ove izvanredne mjere u Briselu kao primjer zašto je potrebna e, Europi vojska, pa mislim da to ipak baš ne razumijem. To naravno ne znači e, da to ne trebamo za neku drugu svrhu. No s druge strane, kada ponovno razmislimo o tome, uvijek će nas se uspoređivati sa e, ostalim velikim silama u svijetu ako budemo počeli e, s uspostavom europske, europskog sustava obrane. Uspoređivat će nas Amerikancima, Kinezima, Rusima. I pitam se hoćemo li uopće ikada uspjeti doći do te razine? Pa znate li koliko Amerikanci troše na vojsku? Čak i usporedbi sa drugom zemljom koja najviše troši. Bojim se da nikada nećemo uspjeti doseći tu razinu. I nisam baš siguran da bi to bilo dobra ideja. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospodin Campbell Banneman. Hvala. Gospodin Domek, govorili ste e, o jedinstvenoj integriranoj e, obrambenoj industriji te o lancima opskrbe diljem Europe. No, ako proračun za obranu ne raste, znate da Britanci to drže na 2% BDP-a, to bi svakako premjestilo veliki broj radnih mjesta iz Francuske i e, Ujedinjene kraljevine u ostatak Europske unije. A kako će to koristiti pogotovo u Ujedinjenoj kraljevini i Francuskoj koje u ovom trenutku najviše i troše na obranu? Hvala sada gospođa Bausman. Hvala vam. Predsjedavajuća, gospodine e, evo, sačekat ću da stavite slušalice. Hvala vam i ispričavam se što sam malo kasnila. Tako da sam uhvatila tek zadnji dio vašeg izlaganja. Ono što nas interesira jest što ćemo učiniti nakon Pariza. Ako odete u odbor za vanjske poslove ili u naš pododbor, svi razgovaraju samo o jednom, što učiniti sada nakon Pariza. I sada nakon podataka koje su nam dali i, nakon podataka koji su objavljeni tek nakon, nekoliko dana nakon napada u Parizu 17. studenog, zanima me na koji način su događaji pa, u Parizu utjecali na vaš način rada. Pariz to jest događaj u Parizi su trebali otvoriti e, oči određenih ljudi. Mm, kao što su rekli prethodni govornici, ja ne smatram da moramo imati europsku, e, neki su rekli zapravo da ne trebamo imati europsku vojsku, ali ja mislim upravo suprotno, ako nakon ovoga što se dogodilo u Parizu ne smatramo da moramo imati zajedničku obranu, što se onda mora dogoditi kako bismo napokon krenuli u tom smjeru? I Gospođo predsjedateljice, hvala vam još za jednu stvar. Pozvali ste gospodina Matarela koji će nam kasnije govoriti o implikacijama prometbe članka 42 stavka 7 i o tome koji će biti učinci toga. A ja vas molim, ja moram reći da mi moramo imati zajedničku europsku e, obranu kao rezultat. Dakle, moje pitanje za vas je što je Pariz promijenio u vašem programu? Ako kažete ništa, bit ću strašno razočarana. Ja se nadam da su događaji u Parizu e, doveli do nekih promjena. A druga stvar, proračun je zamrznut. Kakvi su kriteriji da se to ponovno pokrene? Za, u neke sam, za neke sam stvari jako zainteresirana. Hvala vam, sada gospodin Büchner. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali e, riječ i ravnatelju, hvala i vama što ste došli. Ja sam iz Minhena, kao što znate, Minhen je blizu Austriji, tako da to možda nije čudno da se slažem s onime što je rekao gospodin Freund. Gospodin Galer komentira, ali ne u mikrofon. Ja sam htio skrenuti vašu pažnju dakle na um, to da je potrebno preusmjeriti vojnu akciju, to je vojno djelovanje na civilno djelovanje i na djelovanje policije. Nakon događaja u Parizu, mislim da ne bismo trebali miješati te dvije stvari. U U vojnom sektoru je jako puno izdataka, tako da suradnja sa SAD-om u okviru NATO saveza može dovesti do određenih razvoja događaja. Ja ne kažem da bi to bilo suvišno, ali mislim da možda postoje načini da se neke stvari drugačije odrade. Tako da ovdje imam vrlo specifično pitanje. E, spominjali ste bespilotne letjelice. Kao što znate, Njemačka je e, predana razvoju tog sektora. Koji su vaši planovi oko toga? Možda nam možete izložiti par ideja. Thank you. That concludes. Hvala vam. Ovime završavamo pitanja i odgovore. I zamolit ću gospodina Dolmaka da e, komentira i ako može odgovori. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Dopustite mi da najprije zahvalim zastupnicima na pitanjima i pohvalama na račun rada Europske obrambene agencije. Prvo kao odgovor gospodinu Galeru. 32 projekta na kojima trenutačno radimo sa zemljama članicama i za koje ćemo tražiti sufinanciranje. Kao što znate, jedinstveno europsko nebo je jedno od područja e, na koje se agencija znatno e, usredotočuje, zato što nam je to bitno za naše zračne snage. Prije nekoliko godina znate da je postojala bojazan da će da se ta široka europska politika odvija u potpunoj izolaciji i da mm, se ne razmišlja o, o učincima na našu vojsku. U proljeće kada sam došao u agenciju analizirali smo e, različita područja tog jedinstvenog europskog neba i vidjeli smo na koji način možemo pomoći našim e, ministarstvima obrane da se pripreme za taj poziv Mm, za projekte koji će se ticati njihovih e, kopnenih ili zračnih platforma. To je program koji će trajati više od 30 godina. I ako sada uspijemo pokrenuti nekoliko projekata do kraja ove godine, dakle do petka moramo dati te prijedloge, već će to biti uspjeh. Zato što mašinerija naših ministarstava obrane najčešće nije spremna ući u e, to područje. Tako da je to zapravo dio i pedagoških napora u cijeloj Europskoj uniji. Bili smo iznenađeni jer su stvari zapravo krenule mnogo bolje od onoga što smo očekivali i prvotno smo dobili 97 e, izjava o e, namjerama, pregledali smo ih zajedno sa zemljama članicama i kako bismo izabrali one najpotrebnije ili najbolje i sada se e, ti prijedlozi pripremaju dakle sa tehničkog e, gledišta. Tražit ćemo sufinanciranje, morat će se izvršiti prilagodbe zbog e, ATM sustava na bazama na zemlji, ali i za zračne i za flote zračnih prijevoznika. Jedan dio tih e, prilagodba je već bio predviđen u nacionalnim planovima, a sada će na neki način dobiti i nadoknadu e, od Europske unije. U svakom slučaju, oni su već ranije već pripremali svoje planove kako bi se uskladili zahtjevi za sufinanciranje. Eto, nadam se da to odgovara na vaše pitanje. Gospodin Freund je postavio pitanje o što sam mislio kada sam rekao da nas je to potaknulo da nešto napravimo. I pitali ste je li vojska pravi odgovor. Ja stvarno mislim da u sadašnjoj situaciji u Europi ne možemo više govoriti o, o tome da sigurnost staje na određenoj granici. Gdje počinje, gdje prestaje civilno, a gdje počinje vojno. Za Europsku uniju, i to će biti slučaj u budućim krizama, mi moramo biti spremni iskoristiti e, vojno-civilne sinergije koje imamo i to na najbolji mogući način. Uzavši u obzir nadležnosti Europske unije, Pokrili smo sve aspekte koje se odnose na hibridno ratovanje. To je to, to zapravo jest hibridno ratovanje. To znači da prijetnja ne mora biti isključivo vojna, ali svakako može biti prijetnja. Kada kažete da je to više za policiju, pravosuđe i obavještajne službe, pa nisam siguran da to možemo tako reći, jer odgovor ćemo vidjeti kroz članak 42 stavak 7, dakle taj će odgovor također biti bojni. Ali to neće biti jedinstveni element, to će biti e, samo jedan od niza instrumenata. Tako da ja smatram da bi Europska unija izgubila da se to ne koristi. da smo prije nekoliko godina e, razmišljali o našim vojnim silama da budu uključene u aktivnosti nadzora unutar naših zemalja, mislim da se mnogima to ne bi se tada svidjelo. No, očito je da je došlo do pomaka u tome kako gledamo na sigurnost. Dakle, ne možemo na sigurnost više gledati kao na isključivo civilno ili vojno pitanje. Drugi dio vašeg pitanja o usporedbi sa drugim e, svjetskim silama i kako ćemo doseći njihov stupanj i bismo li uopće trebali doseći njihov suster, njihovu, njihov stupanj. Ovdje radimo na globalnoj strategiji i trebali bismo u sadašnjim okolnostima pripremiti dokument koji će sadržavati naše želje za budućnost nas, Evropljana. I tu ćemo definirati kakvu ulogu želimo da imaju naši e, vojni elementi. To neće biti nešto izolirano, već kao e, dio instrumenta koje Evropska unija ima na svojem raspolaganju. Ja ne vidim jednadžbu da ako želimo nastaviti e, biti globalni relevantan dionik, Mislim da ako to želimo, mislim da se moramo posvetiti i vojnom aspektu. Mislim da ako želimo imati e, ulogu globalnog aktora, aktera, e, da moramo imati e, vojnu osnovu a na pitanje o jedinstvenom tržištu vojne industrije te kakve bi to implikacije moglo imati na pojedine zemlje članice. Ako otvorimo opskrbni lan i pitanju ako otvorimo opskrbni lanac. Činjenica je da je obrambena industrija čak i u velikim zemljama da će teško preživjeti u srednjoročnom razdoblju ako se bude i dalje koncentrirala samo na tu državu. Vidjeli smo e, i suprotno što se događalo u domeni području raketa jer e, vidjeli smo da se konsolidiraju e, industrije iz različitih zemalja članica. I jedino na taj način je naša industrija uspjela ostati konkurentna u tom sektoru na globalnoj razini jedini na, jedini put za našu obrambenu industriju jest suradnja. To nije opcija. Ako ne budemo radili na tome, programi, programi koji će se nacionalno pokrenuti, bojim se da neće biti održivi sa ekonomskog gledišta. A ako želite da se suradnja u području obrane e, da funkcionira, onda zemlje članice i male srednja poduzeća moraju surađivati. No smatram da e, mi ne moramo organizirati tržište, ali moramo pružiti jasne informacije industriji o tome kakve ćemo e, programe razvijati zajedno. Ako se to ne učini, onda ni velike zemlje poput Ujedinjene kraljevine ili Francuske neće imati industriju koja će e, uspjeti biti e, konkurentna na svjetskoj razini. I meni je žao što to moram reći, ali smatram da ne treba insistirati na e, radnim mjestima. Sada recimo vidimo da se proračun za obranu raste u Europi. Ako potrošimo više novaca na pogrešan način, bit će to potračan novac. Tako da je moja snažna preporuka da trebamo veća ulaganja u obranu, ali bolja ulaganja. A bolja ulaganja podrazumijeva suradnju u području obrane. Zatim, eh, pitanje gospođe Bonman. Vautman. Ono što su događaje u Parizu promijenili jest da smo shvatili da moramo raditi učinkovitije na sinergijama između vojnog i civilnog sektora u Europskoj uniji. To je ono što moramo učiniti u budućnosti. No sumnjam sumnjam da ćemo se naći u krizama koje će tražiti samo vojni pristup. Mislim da će te krize tražiti e, odgovor iz različitih krugova, dakle vojnih, civilnih, e, međunarodnih institucija, institucija Europske unije. Ja se nadam kao što je rekao vaš ministar na godišnjoj konferenciji um, Europske obrambene agencije, da će to napokon biti alarm da moramo poboljšati našu obranu u Europi. A što se tiče proračuna, on je za sada zamrznut, to znači da u proteklih šest godina da smo imali više od 12% operativnog proračuna, Operativni proračun se smanjio za 12%. I tek je 3% sredstava bilo namijenjeno operativnom proračunu. Ovaj tjedan imam sastanke sa zemljama članicama na koji način organizirati te aktivnosti jer to moramo učiniti ili e, morat ćemo i odgoditi neke programe. Nešto što smo uspjeli postići sa novom odlukom vijeća koja je osvojena 12. E, listopada, Europska obrambena agencija sada može dobiti dodatne prihode. To je recimo slučaj pilot projekta kojeg je spomenuo gospodin Galer. No isto tako možemo dobiti dodatna sredstva od e, zemalja članica i to na dobrovoljnoj osnovi. Mi smo zatražili od zemalja članica mm, nekakva sredstva, u principu situacija ne izgleda loše, ali nećemo ostvariti naš cilj. Ali stvarno mi se ne sviđa ovaj ad hoc način prikupljanja sredstava To je eto način na koji ćemo sada trenutačno riješiti ovu situaciju. Isto tako sam zatražio od zemalja članica da nam daju e, ljude, ljudstvo, jer vrlo često nije stvarno ni problem e, u novcu, već e, nekada i u nedostatku ljudstva. Nas ima oko 128 agencija, mi smo mala agencija i mislim da bi nas trebalo biti više ako želimo nešto i postići. I gospodine Dutner na pitanje o Erpasu te o programu kojeg trenutačno provode, e, provodi četiri zemalja članica, vaša zemlja i još tri. Mi ćemo u obrambenoj agenciji biti, to jest koncentrirati ćemo se na to da vojne bespilotne letjelice se mogu integrirati u zračni prostor u Europi. I moramo raditi na razvoju strategije za proizvode dvojne namjene i raditi na sigurnosnim aspektima. I to smo ovaj, taj su zadatak dali i ministrima. Isto tako nastavat ćemo osigurati da sustavi e, kontrole zrakoplova, e, znate da su tu standardi poput EMARS-a i u principu se e, ti standardi koriste kako bi se uskladili standardi u svim zemljama članicama, kako ne bismo imali gospodarske gubitke, ali kako ne bismo gubili i vrijeme. I uh, AirPass program kojeg sam malo čas spomenuo, želimo da to ostane europski program koji će se e, kasnije otvoriti i ostalim zemljama članicama koje se eventualno žele e, pridružiti razvoju ovih sposobnosti. Ne bismo smjeli izgubiti e, mogućnost razvoja ove strateške imovine. Ne samo zbog toga što je tržište dronova što će zapravo tržište dronova predstavljati za jedno desetak godina, već i zbog toga što će to biti jedan od načina na koji će aeronautička eh, industrija uspjeti zadržati vještine koje se sada koriste u proizvodnji borbenih zrakoplova. Ako tu veliku skupinu inženjera i njihovog znanja i njihovih vještina ostavite bez posla, budući da se više neće razvijati takvo oružje, e, ne možemo to učiniti jer će to poslije biti nemoguće izgraditi iz početka. Ambasadore Domek, hvala vam lijepo na ovom sveobuhvatnom prikazu i uvodim primjedbama koje su zapravo bile potpuni izvještaj o onome što se govorilo na, o onome što se govorilo na sastanku e, upravnog odbora e, vaše agencije i sada smo spremni za a kao i na odgovorima na pitanja e, hvala vam što ste bili s nama i odmah krećemo sa sljedećom točkom dnevnog reda gentlemen. Gospodo, dopustite da nastavimo. Lijepo vas molim da zauzmete vaša mjesta. Hvala lijepo. Zadovoljstvo mi je zaželiti dobrodošlicu profesoru Rodriku Parku, višem analitičaru e, Instituta Europske unije za sigurnosne studije. Gospodin Parks će s nama razmijeniti mišljenje o krijumčarenju migranata i posljedicama koji ima taj proces na vanjsku sigurnost Europske unije. Zapravo bih trebala reći da moramo procijeniti na neki način možda ka, opći učinak na sigurnost koju ima krijumčarenje migranata. Ja ne vidim smisla eh, da raspravljamo o ruti preko Maliba ili preko Tunisa recimo nedavno, a da istovremeno ne uzmemo u obzir implikacije eh, svega toga na našu unutarnju sigurnost tu svakako ima povezanosti i ne trebamo ih zanemariti. No, eto, računamo na ovu prezentaciju. Bila sam, dobila sam informaciju da će predstavnici komisije biti ovdje i nadam se da ćemo moći čuti i kasnije čuti i vaša mišljenja kad budemo imali priliku za raspravu. E, gospodine Paks, imate riječ. Hvala lijepo na pozivu i na, uvod, i na ovom uvodu i na pozivu. Da ću vam kratki pregled situacije kakva je sada u sljedećih 10-15 minuta. Ali ako vam mogu ostaviti jednu ideju vezanu sa Zapadni Balkan u ovoj krizi, to je da je to problem koji može doći do funkcionalne dezintegracije. To se čini dosadnim terminom, ali pažljivo sam ga koristio e, jer već zadnjih 25 godina e, Evropska unija pokušava u Zapadnom Balkanu doći do integracije e, istovremeno potičući prekograničnu ekonomsku suradnju kako bi se politika okrenula prema onome što želi Evropska unija. Ova funkcionalna desintegracija posljedice toga što su najučinkovitiji ekonomski igrači u Zapadnom Balkanu oni koji krijumčare ljude u okviru sive ekonomije i njihova učinkovitost u premještanju velikog broja ljudi preko granice upravo ima suprotan učinak od onoga koji mi sami želimo postići i tu dolazi do dalje političke fragmentacije i socijalnih problema u toj regiji. Znači ta funkcionalna desintegracija vrlo je učinkovita, a posljedica je djelovanja efikasnih ekonomskih igrača koje dovode do političke fragmentacije. E, prvo ću govoriti vrlo kratko o činjenicama koje su vezane za situaciju sa migracijama u, Balkanskoj, u regiji Balkana, zatim tri točke koje će ilustrirati socijalne i političke e, podjele i sigurnosnu situaciju. Eto nekoliko podataka. Europska unija, Norveška i Švicarska tijekom ove godine vidjele su gotovo 1 milion 700 tisuća novih zahtjeva za azil. Velika većina postavljaju oni koje do sada nismo vidjeli, znači nije to nikakvo ponavljanje i to je ogroman broj, a u listopadu kad bismo očekivali pad broja vidjeli smo 108, dobili smo 180 tisuća takvih zahtjeva. Druga stvar vezana za Balkan je da u 11. mjesecu u Grčkoj smo vidjeli pad broja ljudi koje dolaze iz Turske, oko 600 ljudi dnevno, za, što je pad odnosno na 6000 dnevno. To je možda posljedica vremena, možda aktivnosti u Turskoj. Međutim, isto tako vidimo 3 do 4 tisuće dnevno koji dolaze na, u, regiju Balkana dnevno vidite da tu ima velikog, veliki broj ljudi koji ulazi u to područje kopna između Grčke i jugoistočnih zemalja članica. Približava se brzo zima, ljudi postaju očajni i vidimo znakove e, tokova koji idu natrag prema Grčkoj nove tranzitne rute, nove rute krijumčarenja, pojavljuju se preko Albanije u Grčku, a e, u suradnji sa Turskom pojavljuju se nove rute preko mora iz Turske u Rumunjsku. To bi bilo to bi bila ta globalna slika. Drugo, ako govorimo o Balkanu, im, treba imati na umu da Zapadni Balkan nisu samo zemlje tranzita i primanja, nego su to i zemlje koje šalju izbjeglice i one koje traže azil prema, između siječnja i sedmog mjeseca Zapadni Balkan kao blok e, bio je drugi najveća cijelina koja je slala ljude u Europsku uniju u odnosu na ukupne brojke, taj je broj pao, ali još uvijek je jako velik. Znači veliki broj ljudi iz Kosova dolazi u Mađarsku, gdje, a onda idu dalje prema Europi, a isto tako, isto tako velik broj Albanaca leti prema destinacijama u Njemačkoj. I većina tih zahtjeva za azilom nije opravdana. E, ono e, možda kratko bih on sada rekao kako je Evropska unija odgovorila na te pretpostavljam da bi inicijativa Evropske unije je bila da se ustanove takozvani hotspot u graničnim područjima u Italiji i Grčkoj. Cilj je ovdje poboljšati primanje, raspodijeliti ljude e, vid koji bi se mogli raseliti e, po Europi, a ispremjestati, odnosno isto tako dobiti informacije o krijumčarima. I, a tu isto tako treba naglasiti i nastojanje oko što bolje suradnje između Imamo i za, mehanizme civilne zaštite, uvjerili smo Srbiju i e, e, druge zemlje u toj regiji da pomognu u tome da migranti prežive zimu. Isto tako, a kad se radi o onima koji idu iz zemalja e, zapadne Balkana, tu je program između Europske i zapadnog Balkana i raspravlja se i o tome da li možemo smatrati zemlje zapadnog Balkana sigurnim zemljama porijekla ako njihovi e, građani e, daju e, postavljaju zahtjeve za azilom pitanje je koliko je to koliko je to opravdano a to vam znači daje jednu sliku o tome općenito a sada nekoliko stvari ako mi dopustite o učincima o tim, e, o tom, e, tog fenomen, koji su posljedice tog fenomena na ljudima u Zapadnom Balkanu. Prvo trebam reći da su krijumčari pametniji od nas. Europol je u rujnu rekao da, govori o 30, da se govori o 30 tisuća ljudi koji su uključeni, e, a tu ima čet, oko 1400 slučajeva, no bande su multietnične, imaju, e, imaju dobre mreže, nemaju visoke upravljačke piramide i upravljaju više uslugama slični, e, koje su slične onima koji koriste bande koje, koje krijumčare oružje ili droge, iako su, e, e, iako su bande koje krijumčare ljude zapravo uključile sve one pozitivne vrijednosti koje očekujemo da se pojave gospodarstvo osim što se tu radi o ilegalnom, ilegalnim gospodarskim aktivnostima mi trebamo biti od njih biti pametniji. Ne samo što moramo suzbiti tu praksu, nego i zato što se moramo e, s njima moramo konkurirati u smislu da smanjimo potražnju kako bi omogućili da ljudi dođu do sigurnosti na jedan učinkoviti otvoren način. A to, ali to je veliki zahtjev. Ako netko dođe do Grčke, dođe do tog hotspota, moramo ih uvjeriti da bi trebali e, napustiti ovaj e, ugovor koji imaju s ljudima koji su im rekli da će ih prokrijumčariti do Njemačke i da se trebaju osloniti na nas. Trebamo nekako nad, svladati ono njihov prirodno nedostatak povjerenja prema vladinim tijelima, isto Isto tako, isto tako radi se o povezani se sa populacijom dijaspore unutar Europske unije i tu se uglavnom radi e, mi tu, tu se zapravo suočavamo sa mrežom krijumčara koji su vrlo učinkoviti oni će vam obećati da će vas iz Grčke do Njemačke u četiri dana prevesti i to će učiniti i kako ćemo se mi s njima nositi trenutno nismo tu uspješni a tu se pojavljuju tri problema premalo zemalja članica sudjeluje u mehanizmu preseljenja ako zemlja članica u koju vi kao po migrant želite ući, a ona nije u tom programu, onda za vas nema smisla i ući u taj proces. Osim toga previše smo spori. Zemlje članice koje trenutno sudjeluju u tom procesu trude se ja e, definirati nekakve početne prakse o tome kako će definirati, odnosno identificirati izbjeglice u odnosu na druge skupe. To se ne radi dovoljno brzo. Isto tako pojavljaju se i praktični problemi da e, komercijalne zračne tvrtke žele najviše e, imati dva, dvoje izbjeglice na pojedinom letu, a kad vi znate o kojem se boju radi, to traje jako dugo i treći problem je u tome da smo jako izbirljivi u tome što ćemo e, napraviti, e, radimo probir po nacionalnosti, e, moramo postići 75% u razinu uspjeha kad se radi o Afganistancima, Siricama i Libicima, a svi koji su izvan tih skupina otpadaju, onda isto tako probiramo po kvalifikacijama, po znanju jezika, to je ono prvo što sam htio reći, nismo konkurentni, ne smanjujemo za njih tržište za krijumčare koji se čine pametniji od nas. Drugo što treba reći, koji su socijalni učinci, opet tri stvari u Zapadnom Balkanu. Prvo sve je veći strah među stanovnicima da će biti e, i sami e, izloženi tim restrikcijama vezano za prelazak granice prema Europskoj uniji i e, misle da će im mogućnost recimo da imaju drugi pasoš biti oduzeta i e, isto tako pitaju se što je sa investicijama u transport rute između e, Zapadnog Balkana i Europske unije i što je isto tako uspoređuju se sa onim strancima koji su mobilni koriste Zapadni Balkan kao tranzitnu zonu to su zemlje koje već imaju probleme, a istovremeno više manjina, više etničkih skupina, pa se pojavljuje tenzija između onih, napet između onih koji imaju mogućnost mobilnosti i onih koji nemaju. Isto tako tu je i pitanje permanentne emigracije iz e, regije Zapadnog Balkana i dok se Evropska unija pokušava usmjeriti na prioritetne e, podnositelje zahtjeva azil iz zemalja kao što su Sirija, Afganistan i Libija, oni koji dolaze iz Zapadnog Balkana e, još su još zanimljivijom vide E, tu mogućnost da traže azil u, zapadno, u, u Evropskoj uniji zatim jednostavno e, nestanu. Isto tako imamo kanale koji nisu dovoljno učinkoviti, a vidimo i sve veću osviještenost vezano za pitanje gubitka populacije u pojedinim političkim e, zajednicama E, zapadnog Balkana gdje će njihova politička moć pasti ako pade i broj stanovnika e, njihove e, njihove etničke skupine ili pre, to su, tu ima političke učinke ja, kako to sve utječe na zemlje zapadnog Balkana opet tri ideje vezano za Europsku uniju što se tiče odnosa moći e, u zapad, na Zapadnom Balkanu stvari postaju kompliciranije. Srbija ima središnju ulogu e, kad se radi o rutama krijumčara jer je to najveća zemlja, male zemlje u istoj regiji zapravo su takve da i ne znamo kad će se te krijumčarske rute na njih premjestiti što E, izaziva nesigurnost. Srbija koja pokušava igrati konstruktivnu ulogu e, pod pod pritiskom je e, jer postoji mogućnost da vlada navede zapravo krijumčare odnosno migrante da krenu nekom drugom rutom Zapadnog Balkana. Druga stvar koja mislim da je važna isto tako odnosima između Zapadnog Balkana i Europe je, su, su, je da se suradnja i pitanje viznih režima se više politizira, to se odnosi na Kosovo e, gdje postoji veliki pritisak iako ne, nije tamo nisu tamo ukinute vize na taj način e, popula, zapravo stanovništvo gubi nadu e, a vlada recimo E, e, postoje jako političko bojeno aktivnosti, postoje jako političko bojene e, aktivnosti vlade vezano za granicu između Crne Gore i Kosova, posebno kad se radi o liberalizaciji, toj mogućnosti liberalizacije tokova, a koja je sad upravo krenula u suprotnom smjeru i sve se više politizira vidimo da ta politika priznanja azila između Zapadnog Balkana i Europske unije e, e, zapravo govori o tome da su e, određene članice koje nisu spremne vidjeti e, zapad, zemlje Zapadnog Balkana kao članice, vide te zemlje kao nesigurne, a one koje su, a one zemlje članice Europske unije e, žele proširenje na Zapadni Balkan, smatrat će te zemlje Zapadnog Balkana sigurnim zemljama, što dalje komplicira cijelu situaciju i sad ću završiti sa idejom e, jer mislim da se Europska unija nalazi pred izborom funkcionalne dezintegracije i i velike učinkovitosti krijumčara ljudima što dovodi do političke fragmentacije ili e, treba prihvatiti takozvanu disfunkcionalnu e, integraciju sa Zapadnim Balkanom kao drugu opciju po definiciju morat ćemo, po definiciji morat ćemo tada puno bliže surađivati sa zemljama Zapadnog Balkana i tu vidimo da se pokušava e, prihvatiti standarde zapadne Europe kad se radi o prihvaćanju e, i uspostavi mehanizama cirkulacije. Prema tome možda ćemo znači trebati se, se, se odlučiti za tu dokle nesređenu e, viziju integracije. I s time bih završio. Hvala lijepa po vašem mišljenju što još može napravi, mogu napraviti agencije zadužene za provedbu zakona kako bi se zaustavili ti tokovi? ljudi koji su uključeni u eksploataciju e, e, migranata i puno zarađuju na e, jadnoj situaciji drugih osoba koliko bi mogla legalni način e, prebacivanja e, zaustaviti te ilegalne tokove. Mi znamo kako je situacija u određenom broju zemalja i pitanje je koliko još energije trebamo primjeriti, kako bismo se e, zabavili tim, kako bismo se pozabavili tim, tim uzrocima. puno se vodi, se radi rasprava, se vodi rasprava koliko imamo dokaza da se tu stvarno nešto poduzima vezano znači za osnovne razloge tih migracija. Hvala lijepo. Marek Jurek, izvolite. Prije svega, nekoliko stvari. Govorili ste o Rumunjskoj. Da li to znači da bi Crno more moglo postati put kojim će legalni migranti danas doći do Evropske unije, e, doći do Europske unije. Danas smo puno čuli o toj regiji. Prošle godine, na primjer, broj nelegalnih migranata E, iz, e, u Španjolskoj, prema Španjolskoj bio je pola manje nego što je. A danas vidimo dva put više migranata na Crnom moru. Da li to znači da su krijumčari prešli na tu stranu i otvorili e, nove rute, recimo prema Rumunjskoj i Ukrajini? Drugi aspekt. Da li taj ekonomski nelegalan posao da li, je to, da li to znači da da kad vide da su e, njihovi kapaciteti za funkcioniranje u jednoj zemlji, da, e, da li ih to navodi da pređu negdje drugdje, znači ili na, na primjer ako više ne mogu poslovati, da li to znači da će odmah promijeniti poslovni model, e, da li se te velike banke sele iz jedne zemlje u drugu, hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Stvarno mislim da se suočavamo sa neviđenim izazovom i u ovoj cijeloj situaciji. Mislim da bismo trebali na više razina istovremeno puno toga poduzeti, imati učinkovit način da ljude podijelimo, un, distribuiramo unutar Europe, a istovremeno ali pravi izazov je pri tome je neš, a, a to je nešto da li, da, što se pitam da li smo uopće iz toga svjesni, a to je da ocijenimo što još možemo očekivati. Naravno, možemo doći do sporazuma s Turskoj i mogu čak i pretpostaviti da će to funkcionirati. Mi provjeravamo, oni dobivaju novce, oni odobravaju i imaju taj vizni režim. I, znači, možemo ljude staviti oko stola u veću da se riješi pitanje Sirije, pa će borbe tamo prestati i ljudi će prvo čekati da vide da li im je bolja opcija da se vrate kući ali ako sve to e, istovremeno radimo, 90 milijuna Egipćana, od toga pola njih se boji, bori svaki dan da preživi. Ako se oni odluče ukrcati na brod, šta ćemo onda? A još e, dalje na istok, ako gospodin Putin dalje poludi pa napreduje u Ukrajini, imat ćemo još 2 milijuna ljudi koji će htjeti otići odande. Prema tome pitanja solidarnosti možda će se onda postavljati na drugi način. Mislim stvarno da nam je potreban zajednički pristup. Ja i, sam, i, i manje od prije godine dana e, Njemačka, moja zemlja, nije bila za obveznu e, distribuciju. A prema tome dobar imamo razlog svi mi da budemo svjesni činjenice da se okolnosti mijenjaju. Znači, jedna stvar je ovo pitanje e, jačanja vanjskih granica i učinkovitija kontrola uz paralelno e, rješavanje barem djelomično e, tog svladavanje tog velikog pritiska. To je i pitanje kapaciteta i političke volje da se svime time pozabavi, pozabavimo ili ćemo čak e, razmišljati o nezamislivom kao što je na primjer stavljanja vojske između Turske i Grčkih otoka e, gdje bismo onda prijetili nasiljem e, ako se neko približi. Ne mislim da bi to itko od nas želio. Hvala lijepo, gospodin Tanok. Hvala. S dužnim poštovanjem gospodinu Galeru, Ujedinjena kraljevina misli da je najbolji način e, bilateralni sporazumi sa i, i e, propisni nadzor e, migranata koji ulaze. Ne vjerujemo u sustav kvota nametnut od strane Europske unije. Ne vjerujemo u rješenje koje bi bilo nametnuto uh, na razini Europske unije od strane Njemačke i kancelarke Merkel. Do sad se ta politika pokazala apsolutno katastrofalnom. A što, barem što se tiče Schengena, imam više pitanja. Prije svega, Nedavno sam e, dobio potvrdu u razgovoru sa makedonskim ministrom da su tijekom ljetnih mjeseci oni e, uočili mali broj džihadista koji su infiltrirali izbjegličke tokove i dok je ta informacija došla do vladajućih, oni su pobjegli iz zemlje, došli su do Švedske ili pitaj Boga gdje, nadamo se da nisu došli do Pariza. Moje pitanje je povezano sa e, SIS-om i drugim vrstama baza podataka, Eurodatom i tako dalje. Zašto je e, trebalo vlastima da shvate o kojim se osobama radi e, toliko vremena, više od 24 sata ako postoje takve baze podataka? E, vjerojatno zato što su e, infrastrukture u istočnoeuropskim zemljama vrlo slabe, vrlo slabe su vjerojatno i u nekim europskim e, zemljama sa tako slabim vanjskim granicama i politikom otvorenih vrata za izbjeglice i sa vrlo slabim razmjenama informacija između obavještajnih službi. Evo, to je odgovor ako Eh, vidimo da francuskim vlastima eh, nije došla informacija o čovjeku u eh, Crnoj Gori koji je prodao oružje teroristima koji su kasnije počinili napad u Francuskoj. imamo i ženevsku konvenciju koja garantira svakakva prava i slobode ljudima koji dolaze e, naći svoju sreću u modern svijet. Mislim da Ženevska konvencija nije osmišljena da bi postala takvo mjesto za nesretne ljude širom svijeta. Hvala vam, e, gospodin Andrulakis. Hvala lijepa. Ja imam sljedeće pitanje. Glavni, e, koje su nacionalnosti e, najviše tih krijumčara i gdje se e, nalazi središte, glavno središte krijumčara? A u Grčkoj smo nedavno uočili da sve manje država sve manje migranata e, ulazi u Europsku uniju preko grčkih e, otoka koji govore sirijski jezik, sve više Afganistanaca i Iračana. E, drugi se nalaze u selu Eidomeniju i vodi ih se u Atenu gdje se množe. Kako ćemo se e, suprostaviti ovom problemu? U redu kad se radi o tisućama osoba, ali kad se radi o stotinama tisućama, kako ćemo to e, pitanje riješiti? Hvala. Budući da nema više pitanja, ispričavam se. prostite, ja čekam da me prozovete. Imam nekoliko pitanja kada gledam popis um, vaših uh, pojašnjenja. Krijumčarenje vodi do političke segmentacije u području, znači do političke i socijalne fragmentacije. Govorite o fragmentaciji unutar zemalja, ne među izbjeglicama. Da. Ono što meni nije jasno je taj naglasak koji stavljate na samu operaciju krijumčarenja. Pitam se, zar izviglice ne bi dolazile kad ne bi bilo krijumčara? Ne mogu zamisliti da je to točno. Znam da su im potrebni brodovi da bi od Turske došli do europskih otoka, ali na samom kopnu, na području Zapadnog Balkana, kao što oni mogu hodati, mnogi jesu hodali, postoje i druga sredstva e, prijevoza e, koja ne počivaju na krijumčarima. Zatim što se tiče socijalnih učinaka na Zapadnom Balkanu, e, da li tu govorite o tim velikim brojkama, zato što mm, vrlo malo izbjeglica zapravo ostaje na Zapadnom Balkanu. Znači o kakvim vi to socijalnim učincima govorite? I posljednje, pretposljednje pitanje možda, možete li potvrditi brojku koju smo jutros čuli od e, kontraadmirala koji nam je rekao da 61% svih izbjeglica koji prelazi iz Turske u Europu su Sirijci. Znači, rekao da se radi o 61%, a da su ostali Afgan, Afganistanci, Iračani i tako dalje. to me podatak iznenadio, zato što kad sam nedavno razgovarao sa austrijskim ministrom vanjskim poslova, rekao mi je da samo 20% svih e, izbjeglica koji prolaze kroz Austriju su Sirijci a kada sam provjerio tu brojke, brojku, shvatio sam da se radi o 30%, a ne o 20%, ali 30 još uvijek pola od 60%. A, znači što se događa s tih a, e, e, posto na putu do Austrije? A, još da se osvrnem nešto što je gospodin Tanok rekao, mislim da je e, sramota uspoređivati a, muku koju prolaze te izbjeglice sa terorističkim napadima i napadačima u e, Parizu. Koliko znamo, to nema veze sa e, izbjeglicama. E, svi napadači su ljudi koji su rođeni i odgojeni i odrasli su u Parizu ili Belgiji ne znamo jesu li oni zaista bili iz Sirijci ili su iz Pariza došli ili su bili iz Pariza i e, otišli u Siriju na obuku e, to mm, vjerojatno nisu bili izbjeglice nego su možda samo koristili izbjegličke tokove makar ni u to više ne vjerujem u ništa više nisam sigurna u ništa više ne vjerujem hvala vam vaše posljednje primjedbe su e, zaista um, e, obezhrabrujuće. S obzirom na vašu e, profesiju novinara, katastrofalno ako ne vjerujete nikakvim pisanim izvorima. Sada imam nekoliko primjedbi, možda i pitanje. Prije svega, po prvi puta sam tijekom naše misije u Norfudu krajem rujna, na toj misiji smo omotrili postupke operacije Atalanta i Tamo, nam, tamo su nam objašnjeni poslovni obrazci gusara. I budući da sam ekonomistica, bilo mi je interesantno čuti ta objašnjenja. A neki drugi zastupnici su isto kao ja e, reagirali na način na koji nam je to objašnjeno. Er, čak je rečeno da bismo mi trebali se natjecati s tom industrijom, da bismo trebali, da, da nam je to konkurencija. I, I da jedini način da nešto promijenimo je da reagiramo, da odgovorimo na isti način unatoč nekim problemima koji postoje sa predstavljanjem događaja u vijestima, senzacionalističkim eh, prikazivanjem eh, prijetnji, mi moramo procjenjivati, ocjenjivati moguće potencijalne, čak i ako postoji najmanja mogućnost e, moramo procjenjivati te poveznice zato što smo prisiljeni e, razmišljati u perspektivi najgorih mogućih scenarija. Mm, bilo bi potpuno krivo, nada se da se najgori mogući scenariji neće dogoditi, odnosno postupati kao da se neće. Znači u najmanjoj mjeri moramo procjenjivati e, te mogućnosti. E, znači ako kažete da su napadači rođeni u Parizu, da su e, otišli na obuku u Siriju, isto tako moramo moramo isto tako razmotriti mogućnost da postoji mogućnost e, da se i francuzi e, po nacionalnosti, po etničkom porijeklu, francuzi po etničkom porijeklu odluče za e, takav put to je bio slučaj sa napadima u Londonu. E, e, počinitelji su bili druga generacija imigranata, radikaliziranih e, osoba. I to sad postaje pitanje unutarnje sigurnosti. To je bila prva primjedba. Druga primjedba tiče se Zapadnog Balkana. Znači li da sada mm, moramo zaboraviti proces proces iz Soluna. Kada razmatramo mogućnost azila za izbjeglice, mora postojati pretpostavka propalih država. To nije slučaj za sve E, izbjeglice. U svakom slučaju e, većina država iz kojih dolaze izbjeglice nisu u toj situaciji. Naravno e, osobe koje sudjelu u migracijskim tokovima Zapadnog Balkana su u velikoj nevelji, to jest činjenica, ali Čak i za vrijeme ratnih sukoba brojke nisu toliko visoke. Broj ljudi koji žele doći u Europu nije tako visoki. Koji je to onda pravi stvarni razlog za tako velike brojke? Je li to završetak, zatvaranje procesa iz Soluna? Nije mi to potpuno jasno. Gospodin Kambel Barmemen. Hvala vam. Imam samo kratku informaciju za kolegu u prednjem redu. Imam vrlo friške e, informacije, provjerene informacije da su teroristi infiltrirali migracijske tokove koji ulaze u Europu. Ne možete samo zatvoriti oči pred time. Jednu putovnicu je koristilo osam različitih ljudi. Jedan od tih ljudi bio je terorist zato ne možemo biti, e, ne možemo olako shvatiti. Jedan od njih je bio terorist, Gospodo, molim vas, možete zatražiti riječ. Gospodine Galer, eh, želite li repliku? Gospodin Kan, izvolite. Naravno da moramo biti oprezni i da moramo poduzeti sve mjere opreza, ali argument koji je moj prijatelj pokušao iznijeti je da izbjeglice trebaju našu empatiju i da će teroristi koristiti razne načine ulaska u Europu bez obzira na izbjeglice i to nema veze sa izbjeglicama. Gospodin Elar, pokušat ću se vratiti na pitanje. Da, postoji taj strah da su migracije povezane sa e, terorizmom. E, I da, postoje određeni e, izvori koji tvrde da je to pravi rizik. Ali teroristima mm, nije neizvedivo uvesti ljude u Europu, recimo sa Bliskog istoka preko Turske, Balkana i gdje god ih žele prevesti, znači u praktičnom smislu teroristička organizacija koja želi biti efikasna može odabrati e, različite načine za prijevoz ljudi u Europu ili aktivaciju osoba unutar Europe e, za e, provođenje napada. razne glasine o tome kruže, ali oni koji zaista žele izvršavati napade ne trebaju izbjeglice da bi to postigli. Moje pitanje je postoje li ikakvi empirijski dokazi za vas da E, su izbjeglički tokovi način uvoza terorizma u Europu. E, ako zanemarimo temeljno načelo da tko god ulazi u Europu bi mogao imati nekakve terorističke nakane. Hvala. Sada ću zaključiti E, raspravu, odnosno dati riječ gospodinu Parksu da odgovori na vaša pitanja i osvrne se na cjelokupnu raspravu. Hvala vam, hvala vam na postavljenim pitanjima. Puno ste pitanja postavili, pokušavao sam ih grupirati. Prvo, Mislim da e, ste htjeli e, više točnosti u pogledu same prirode problema. Zatim me pitali ste o e, prirodi našeg internog odgovora i našeg kapaciteta na rješavanje temeljnih uzroka i onoga što nas čeka u budućnosti. To se tiče naravi, prirode samog problema. Počet ću sa crnomorskom rutom jer je to možda najjednostavnije. E, e, to, za sad su to samo spekulacije, dobili smo izvješće o samo jednom ili dva broda e, koji bi prošli tom rutom, ali to još ne znamo, nismo se još previše bavili crnom, crnomorskom rutom. A ono što smo uspjeli ustvrditi sa mrežama krijumčara a e, to je povezano sa transnacionalnošću e, tih e, mreža, njihova tendencija je da imaju tendenciju nadograđivati se na već postojeće transnacionalne zločinačke mreže, posebice na mreže krijumčara drogom, posebice za kokain, iskreno Europska unija je stabilno tržište za kokain, ali isto tako za krijumčare oružjem. Međutim, e, često e, krijumčari ne surađuju sa terorističkim organizacijama i e, često se neke mreže organiziraju na ad hoc način, recimo zatvori se neka, neka granica i migranti su prisiljeni recimo preuzeti neku planinsku rutu i onda lokalci iskoriste tu mogućnost. Evo to je o transnacionalnom karakteru same, e, same prijetnje. Što se tiče poveznicama sa terorističkim organizacijama, e, moram biti oprezan kad o tome govorim, mogu reći da postoji konkretna prijetnja da e, se europski strani borci e, vrate skupa sa tokovima i to promatra Frontex, motri takve ljude ljudi kojima smo oduzeli putovnice bi mogli se ubaciti u te tokove. Zatim, mogla bi postojati poveznica sa e, dijasporama, sa tenzijama unutar Europske unije kad se radi o velikim zajednicima unutar unije ili tamo gdje e, nismo uspjeli sa integracijom novo pridošlih i tu stvaramo tenzije na taj način. Ali prema onome što sam čuo nismo sigurni što bi Daesh e, želio postići odnosno kako, e, zašto bi Daesh htio e, utjecati na našu politiku otvorenih vrata, ali mislim da e, moje informacije mi govore da bi oni zapravo žele aktivirati osobe koje jesu u Europskoj uniji, ali nemam izvore koje vam vi e, raspolažete. Što se tiče e, postotka Sirijaca, ta brojka mi se čini vrlo visoka, ali e, zbog kompleksnosti i fragmentiranosti svijeta oko nas, mislim da je relativno mali postotak izbjeglica su Sirijice i puno manji postotak nego što bi pomislili. Sirici, Afganistanci i Iračani čine malo više od trećine odnosno čine više od trećine, mislim da su sada dostigli dvije trećine svih tokova. Oni koji pristižu u Ujedinu kraljevinu su e, većinom Nigerijci, u Italiju većinom pristižu subsaharski Afrikanci i tako dalje. Znači, to je bilo o tome što se tiče same e, prirode problema. Što se tiče prirode internog odgovora na ovu krizu i suradnju sa našim najbližim susjedima, postavljeno je nekoliko pitanja o E, represivnom odgovoru, odnosno izvršenju zakona i suradnji sa e, policijskim snagama e, na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. mislim da će Turska i druge zemlje koristiti informacije na drugačiji način od nas. Oni će nam e, često podastrati informacije samo da bi mi njih mm, počeli smatrati za partnere. A na Zapadnom Balkanu e, policijske snage e, su e, vrlo snažne, što je slučaj u postkomunističkim društvima. Znači kad se radi o borbi protiv terorizma, mislimo da su oni vrlo efikasni u tome koliko mi to možemo procijeniti. Kad se radi o krijemčaru, u krijemčarenju manje su efikasni. Znači e, situacija je vrlo kompleksna i teoretski bismo mogli surađivati po mnogo različitih pitanja, ali to nije jednostavno. Ono što Europska unija radi Mnoge države članice imaju oficire za vezu za imigracije u Turskoj i drugim zemljama i tek sada je Europska unija im počela omogućavati međusobni dijalog. E, tek sada Frontex je poslao svoj, svog vlastitog oficira za vezu u Tursku. To se odavno trebalo dogoditi, a to se tek sada dešava. To bi mogao biti jedan od mogućih e, načina na koje možemo e, dalje djelovati, znači da e, osnažimo kapacitete za suradnju. Zatim, pitanje pravnih odnosno gospod, ekonomskih e, pitanja, e, znači kad se radi konkurenciji sa krijumčarima, e, predsjedateljica kaže to su vaše riječi, gospodin Parker odgovara jesu, to jesu moje riječi, ali ponekad moram pojednostavniti stvari. Mislim da moramo, kao što sam u svom uvodu rekao, biti efikasni, da ljudima pružimo sigurnost, E, e, koliko god možemo i stvoriti dugoročne rute da bismo e, spriječili ovaj nenormalni nalet velikog broja ljudi. Ne znam da li bi vizni aranžmani recimo s Eritrejom to tu pomogli ali moramo ljudima reći ako se stvari kod vas ne smire imate neku vrstu mogućnosti Toliko o tome. A sada, ako imam vremena, budite brzi, dobro, bit ću brz, da odgovorim na pitanje što dalje, što slijede, odnosno što, što nas čeka u budućnosti. U Europskoj uniji mnogi apeliraju na e, stvaranje e, sustava za, e, za rano uzbonjivanje za migracije mi smo nakon arapskog proljeća očekivali 400 tisuća ljudi, oni nisu došli, a sada su došli. Što objašnjava tu, taj, tu, to zakašnjenje između događaja i pristisane ljudi u Europskoj uniji. Kako da e, objasnimo te e, varijable? Nakon e, arapskog proljeća vidjeli smo da su se mnogi ljudi vratili u regiju jer su se nadali boljoj budućnosti tamo. Nisu došli k nama, nisu došli u Europskoj uniji. Mislim, to je mnogo kompleksnih faktora koji na to utječu. Ali primjerice kod Eritreje, ako mi izvršimo pritisak na Eritreju da za stavi e, obaveznu e, vojnu službu, imat ćemo mnoge e, imat ćemo mnoge mlade muškarce koji će nahrupiti prema našim granicama i tu, tu bismo onda samo stvorili rizik, a ne spriječili ga. Zatim što ste rekli u pogledu ženevske konvencije, iskreno kada e, govorite o ažuriranju e, Ženevske konvencije, slažem se da ona nije izrađena da bi odgovorila na ovu sadašnju situaciju. E, danas je pred nama jedna čudna situacija u kojoj posljednjih 25 godina funkcioniramo na temelju ideje da svi se krećemo prema liberalnim demokracijama, neki su brži, neki spori, a mi na zapadu možemo pružiti e, privremeno zatočišće onima e, iz zemalja kojima dođe do krize i uvijek se mogu vratiti u te svoje zemlje. Znači radilo se o privremenom um, privremenoj situaciji. A sada je došlo do paradoksa. Druge zemlje postaju bogatije, uh, ali ne postaju liberalnije. Znači, dostigli su našu kvalitetu života, ali nisu spremni uh, primiti izbjeglice na način na koji smo mi spremni primiti a Ne možemo se nadati da će uh, situacija u zemlji migranata postati bolja pitanje trebali bomo i e, mijenjati e, zapadnoevropske ideje humaneta humanitarnog djelovanja ili bismo trebali utjecati na druge zemlje da usvoje naše, naše vrijednosti. Nisam siguran koji je odgovor na to pitanje, ali mislim da moramo temeljito promisliti sve mehanizme koji kod nas postoji. Moramo izbjeći e, nedodirljivost nekih pitanja, nekih mehanizama, nekih konvencija. Hvala vam. E, evo, moram stvarno završiti. I samo jedan komentar gospodinu Galeru. Ja sam već godinu i pol u, zastupnica u, e, sa ovom sazivu Europskog e, parlamenta. Prije toga sam bila zastupnicima u Poljskom parlamentu. I od samog početka sam sudjelovala na službenim sastancima parlamentarnih odbora. Radili smo na ocjeni velikog projekta eh, um, zbrinjavanja izbjeglica u slučaju većeg priljava. Bio je to vrlo pozitivan projekt. U principu sve ovise o zemljama članicama. Evo ove. Ovime završavamo ovu točku dnevnog renda i sada nastavljamo. A sada ćemo čuti jednu akademsku ocjenu o aktiviranju članka 42 stavka 7. Naš gost je gospodin Aleksandar Matelar sa Briselskog sveučilišta. Hvala vam. more. Ladies and gentlemen, please. Evo, dame i gospodo, molim vas da se sjednete. Želim poželiti dobrodošlicu gospodinu Aleksandru Matelaru. On će nas izvijestiti o o pravnim implikacijama aktiviranja članka 42 stavka 7 ugovora o funkcioniranju Evropske, ugovora o Europskoj uniji. Profesor, izvolite, imate riječ. Hvala vam na ovom vrlo ljubaznom predstavljanju, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, želim vam svima ugodno poslijepodne. Kada vas neko predstavi kao akademika, odmah osjetite određen e, bojazan koja preleti prostorijom. No, danas se neću baviti teorijskom temom. Zapravo ovo je vrlo praktična tema koja je već dogovorena kao odgovore na tragične događaje. Ovi strašni zločini iz Pariza su sve šokirali. I osjećamo i dan danas ono što se dogodilo, između ostalog i ovdje u Briselu. U svojem obraćanju parlamentu francuski predsjednik je jasno i nedvosmisleno opisao te događaje kao agresiju. Francuska je u rantu. Rekao je. I je svog ministra obrane da ode u Brisel i zatraži aktiviranje članka 42. Javilo se pitanje je li onda i Evropska unija u ratu, iako jest, kako voditi taj rat. I moram priznati da sam bio iznenađen kada sam čuo da ministri obrane na sastanku Vijeća za vanjske poslove su izrazili jednoglasno svoju spremnost da Francuskoj pruže svu potrebnu pomoć i podršku. Eto, to sam citirao zapisnik e, zaključaka e, vijeća. Dakle, što to sve podrazumijeva? To sam vam došao danas izložiti i zato sam odlučio organizirati svoju prezentaciju u e, četiri dijela. Prvo, dakle, općenite mjere koje se mogu poduzeti u okviru e, članka 42 stavka 7. Zatim, drugo, podijelit ću s vama svoja razmišljanja o postupcima na koji zemlje članice to mogu učiniti. Zatim ću vam dati kratak pregled kakav oblik vojne pomoći zemlje članice Europske unije mogu dati Francuskoj. I četvrto, budući da govorimo o odgovoru koji je zapravo dalekosežniji od vojnih instrumenata i tiče se više europske kohezije i solidarnosti. No počnemo sa člankom 42.7. Čuli smo nekoliko iznenađujućih komentara zašto e, Francuska se nije pozvala na članak 5 ugovora iz Washingtona. To zapravo i nije neko iznenađenja, zato što još od vremena Charlesa de Gaulle Francuska je Mm, Francuskoj se nije sviđala ideja da ovisi o SAD-u za svoju nacionalnu sigurnost. No, ona zanimljiva, zanimljivi element, ako pogledate kako su sročeni ta dva članka, članak 42 stavak 7 je mnogo snažniji u svojim, dakle kako je sročen, dakle ako je država članica žrtva oružane agresije, Ostale države članice obvezne su pružiti pomoć i potporu svim sredstvima. A, mm, dakle, Washingtonski sporazum e, govori samo o pružanju pomoći, ukoliko je to potrebno. na papiru su oba članka samo diplomatska obećanja i u principu ne znače mnogo. Razlika između članka pet. jeste dakle da dolazi tu paket vojnog mm, kredibiliteta, to su dakle zapovjedna struktura, aktivne jedinice u okviru NATO sazeva, saveza, i u principu je sve to sročeno tako da e, nikakav mm, protivnik ne može sumnjati u sposobnost članice da pruži odgovor. No, članak 42 je zapravo, zvuči zapravo kao bjanko ček. To znači da e, će ovisiti o tome što će države članice upisati u svoj bjanko ček. I time ću se ja baviti u svom e, izlaganju. U svom sam uvedu već rekao da sam bio iznenađen načinom na koji je Francuska, Francuska aktivirala um, taj članak. Dakle, odluka ili nedostatak odluke je, ja mislim, bila malo ubrzana, bar način na koji je donesena. I to se prije odnosi na činjenicu da um, nema službenih zaključaka sa sastanka vijeća i u principu u zaključcima stoji da e, neće biti potrebno imati e, jasnu izjavu vijeća za provedbu tog članka. To znači da je to zapravo vrlo brza i fleksibilna procedura, ali to isto tako rezultira pravnim vakumom. Članak se odnosi na članak 51 povelje Ujedinjenih naroda. No, e, pozivanje na samoobranu nakon što Francuska već bombardira islamsku državu već nekoliko mjeseci, tu bi trebalo ipak onda možda nekoliko argumenata. I ti se argumenti još uvijek mogu e, predložiti, zapravo mogli su se predložiti, ali eto, nisu. Tako da kad je riječ o pravnim e, temeljima, malo smo na nesigurnim osnovama. I zatim, još jedna vrlo važna tema, a to je činjenica jest, je da je to dogovoreno na razini sastanka Vijeća za vanjske poslove, dakle među ministrima za obranu. A ako članak 42 stavak 7 doista govori o uzajamnoj pomoći te o ulasku Europske unije u rad, to bi zasigurno E, trebalo biti dogovoreno na e, Europskom vijeću zato što zadatak e, Vijeća za opće poslove jeste da definira opće smjernice za razvoj Europske unije. Tako da rasprava o članku 42 i stavak 7 ne bi trebala biti na razini Vijeća za, opće za vanjske poslove jer u principu to ovako sada ispada kao da ne idemo u rat, već kao da evropski partneri nude pomoć Francuskoj koja vodi svoj vlastiti rat. Treće, kao što je istaknula i visoka povjerenica, postupak se odnosi na aktiviranje bilateralne pomoći i podrške. I dakle ta preferencija za bilateralna rješenja je možda razumljiva u svjetlu ovoga što sam upravo rekao. Ali na taj način bojim se da to jako sliči na način kako međunarodna zajednica odgovorila na napade 11. rujna to je dakle bilo prije gotovo 14 godina. Odgovor je tražio dakle jedinstveno pravu jedinstvo u zapovjedanju. Ali bojim se da se to tada nije dogodilo. a dotada je rat u Afganistanu, dakle to je bilo jedno osam godina nakon, e, krenuo u pogrešnom smjeru i bojim se da si ne možemo još jednom dozvoliti još jednu takvu misiju. Kakvu podršku mogu ponuditi evropski partneri Francuskoj? I tu se mora napraviti razlika između vojne podrške s jedne strane i dugoročne podrške u borbi protiv terorizma i ekstremizma. A to ide dalje od e, sadržaja članka 42.7. To se odnosi na odredbe o zajedničkoj sigurnosnoj i vanjskoj politici. No, da počnem sa vojnim aspektima. Prva stvar koju primjećujemo je vojna podrška operaciji Šamal i multinacionalna koalicija protiv Daesha. To u principu znači da valja prikupiti odgovarajući broj dovoljnih e, snaga za vojnu kampanju, pogotovo kad je riječ o za e, prikupljanje što je više zrakoplova koji mogu provoditi zračne napade. Jer vjerujte mi, kampanja protiv Daesha je do sada bila poprilično blaga. To se naravno, to ovisi zbog dostupnosti mm, ciljeva. Zatim to može uključiti i pomorske brondove. Neki brondovi već prate Charles de Gaulle u sredozemlju već su se pridružili toj kampanji ili će to učiniti u budućnosti i u slučaju da Bliski istok postane dakle ako se bude koristila zračna obrana e, mogla bi se povećati i važnost pomorske opreme. Treća dimenzija koja je relevantna je ona koja se odnosi na korištenje posebnih e, postrojbi i to za istraživanje ciljev, ciljeve, e, za istraživanje ciljeva, ali i za pružanje vojne pomoći lokalnim snagama. I trenutačno se vode pregovori između Francuske i ostalih zemalja članica, tek smo danas dobili i vijesti o njemačkoj e, ponudi da pošalju svoje fregate. No, osim kampanje protiv e, Daesha, moramo pomoći Francuzima i e, u drugim operacijama. I to je jednako važno zbog napora koje Francuzi ulažu u te tri operacije. Operacija Šamal ima oko 3,5 tisuće, Barkam oko 3 tisuće osoba i Sentinel oko 10. I to su samo najveće operacije, a ima još i e, mnogo malih Mislim da mm, sve te operacije predstavljaju ogroman napor za francuske snage, ne dovode ih možda do e, svog mm, do svog kraja, ali e, teško će to biti održavati dugoročno. Pogotovo ako se ne posli dodatno osoblje. To isto tako znači za zemlje članice Europske unije koje žele podržati Francusku, da te zemlje imaju različite opcije. Imaju dakle opcije koje uključuju um, pokroviteljstvo UN-a, poput recimo operacije u Maliju ili u Libanonu, a na razini Europske unije postoje znatne mogućnosti da se ponovno analizira uh, djelovanje Europske unije u regiji Sahel, Mm, to je zapravo za sada vrlo značajno kad je riječ o većini, ali u principu vrlo fragmentirano kad je riječ o institucionalnoj organizaciji. Možda bi trebalo europeizirati operaciju Bahkan i e, objediniti sve aktivnosti Francuske i one u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje u jednu operaciju. Još bih rekao nekoliko riječi o unapređenju um, interne sigurnosti kroz bolji rad obavještajne službe i bolju suradnju policije i pravosuđa. Dok što se tiče rješavanja problema terorizma u europskim gradovima, to je zapravo i e, glavna tema rasprave. Prema mojem mišljenju to je i područje u kojem Europska unija može i mora ponuditi znatnu dodanu vrijednost. I to iz jednog jednostavnog razloga. A to je sljedeći. Jedinstveno unutarnje tržište neće funkcionirati bez prave unutarnje sigurnosti. To je zapravo sama srž e, projekta europske integracije. Zemlje članice postaju zapravo sve su spremnije mijenjati e, Schengen zbog e, sigurnosnih razloga. Naravno ja sada ne mislim da sam ja vodeći stručnjak za unutarnju sigurnost, ali iznenađuje me da bi to da bismo trebali imati e, vanjsku kontrolu granica za šengenski prostor te instrumente za razmjenu informacija Dakle, o policijskom djelovanju, kaznenim istragama i progonima. I možda i u tome m, mm, zajednička sigurnosna i obrambena politika može odigrati ulogu, pogotovo kad je riječ o e, jačanju kontrole na granicama. A što se tiče ostalih aspekata, mislim da ćemo trebati dodatne instrumente jer smatram da se ne možemo osloniti samo na suradnju među nacionalnim tijelima. Mislim da to neće biti dovoljno. Zatim tu je i širi kontekst o kojem valja voditi računa. Članak se odnosi, e, to je članak govori na, e, o svim sredstvima kojima zemlje raspolažu. I francuski predsjednik je već povezao utjecaj na proračun na, sa makroekonomskim temama. Sigurnost je povezana sa paktom o stabilnosti. Cinični će reći, cinici će reći da mm, Francuska koristi sve moguće argumente kako bi e, izbjegla proračunske obveze Europske unije i kako bi e, izbjegla rješavanje fiskalnih problema mm, s kojima se, koje bi morala riješiti. No isto tako bi bilo cinično reći da situacija u kojoj mm, sigurnosnu politiku definiraju e, financijski stručnjaci da je, ipak došao kraj tome. Prečesto su se u prošlosti donosile odluke a da se nije vodilo računa o stanju spremnosti e, naše vojske, naše policije i naših e, obavještajnih agencija. I kao zaključak e, želim reći da se europska kohezija mm, ponovno javlja kao najveća rasprava. Bilo da govorimo o redizajnu monetarne unije, kad govorimo o izazovima poput izbjegličke krize ili ponašanja Rusije ili kako osigurati sigurnost naših građana. U principu na kraju se sve svodi na to da moramo e, ostati ujedinjeni kao evropljani kada je situacija loša i kada se ljudi i kada ljudi ginu. A ostati ujedinjeni znači da moramo poštovati sporazume koje smo potpisali. U tom smislu članak 42 ili stavak 7, rasprava o tome postanje vrlo jednostavna. E, Francuska se pozvala na taj članak i zemlje članice su tu jednoglasno poduprle i to znači da zapravo su obvezne učiniti sve što mogu kako bi spriječila agresora da ponovno napadne. Hvala profesore. Počinjemo sa raspravom. Molila bih vas e, e, kolege da dignete ruku kako bismo znali tko želi uzeti riječ jer nismo sasvim sigurno i sada gospodin Galer ima riječ. Da, hvala lijepo. A hvala i na zanimljivoj pregledu i razmatranju. Htio bih postaviti pitanje koje sam već postavio jutros a to je kad se primjenjuje članak 42.7 tko je ovlašten pobrinuti se da se to i stvarno probavi, da, obavi, da li je to zemlja koja ga je aktivirana ili su to europske institucije, mm, recimo visoka predstavnici, budući da se radi o e, jednoglasnoj odluci vijeća. Bilo bi zanimljivo vidjeti tko sad treba odrediti ili definirani što treba napraviti ili su to zemlje članice koje su sve rekle da, da li one sada e, da li sada one trebaju reći tko, što su pripremile vama za informaciju njemačka vlada traže od Bundestaga da to napravi a zanimljiva pravna stvar je da da su oni tražili od svoje pravne službe da e, opravda aktivnosti vezano za između ostaloga i za članak 42.7 evo sad ću vam to pročitati na njemačko vezano za pravo na samoobravu o samoobranu prema članku 42.7 vezano za odgovarajuće uredbe to do god je e, kolektivna samoobravna u interesu Francuske, vojni doprinos Njemačke biti će u dodan klauzulama odgovarajućeg propisa. Vi ste spominjali i aspekt da izgleda francuska vlada zapravo koristi tu priliku da izbjegne svoje obaveze po paktu o stabilnosti politički kao pučani mi smo odlučili da mi nećemo koristiti promijenjenu sigurnosnu situaciju da bismo izbjegavali obaveze iz pakta o stabilnosti imamo to je, naša, to je naše političko stajalište o tome. Ali osim toga, htio bih pitati koja je vaša ocjena, odnosno da li e, članak 222, e, zar ne, da ne bi bio članak 222 onaj pravi članak u vezi s ovom situacijom jer se on posebno, jer se tamo posebno spominje teroristički napad. A tu bi se i bolje uključila Unija jer postoje obaveze tako definirane upravo u tom članku. Hvala vam. Hvala gospodin Kan. E, vrlo jednostavno, sad kad ste ovdje profesore i da mene zanima da znam oni koji su sastavili ovaj ugovor, da li su oni imali to na umu i da li je to bilo predviđeno? Gospodin Pustinaro. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Želim posebno zahvaliti na vašem doprinosu, jer on pokazuje da je sadržaj članka kako je sastavljen u ugovoru i kad se traži njegova primjena stavlja nas vrlo osjetljivu situaciju jer ne znamo točno što trebamo napraviti, tko što treba napraviti i kako ćemo se međusobno koordinirati. Pa imam zato dva pitanja, vi ste spomenuli pomenuli neke od točaka, ali ja mislim da Schengen zahtjeva kontrolu granica i to učinkovitu, ne situaciju gdje bar zemlje članice Schengenskog prostora govore o slobodi kretanja koja je značajnija od sigurnosti ovako dramatično, kad se radi ovako dramatičnog konteksta, a isto tako obaveza za prikupljanje informa, o prikupljanju informacija kako bi te, ti podaci bili dostupni svim zemljama članicama u e, i da se razmjenjuju obavještajne informacije a ne da to rade samo 5-6 zamalja dok druge to ne rade ili to rade proizvoljno odlučujući što će od informacija dati drugima a što neće dok istovremeno teroristi idu iz Pariza u Belgiju, iz Belgije natrag u Siriju i znači stvarno e, stvarna razmjena informacija obavještajnih podataka a ne po volji isto tako razmjena razmjena e, informacija sa našim partnerima, bile to zemlje Arabske lige, SAD ili druge. Mislim da je to imperativno da se napravi kako bi se osigurala substanca, osiguralo ono bitno u, taj, u tom članku. Isto tako, drugo, mislite li da Europa treba razmotriti mogućnost izgradnje vlastitih sredstava za obranu, sigurnost i borbu protiv terorizma koji bi bili kompatibilni sa e, onima što ima neto, a ne da budu od njih razdvojeni jer inače mi sami nismo u stanju doći do e, obaveštenih informacija koje dobivamo od recimo SAD-a. Hvala lijepo gospodin Tanok da počnem s onim što je spomenuo e, gospodin Kan, a ja sam dovoljno star da se sjećam e, kako je došlo do tog e, teksta, bila je to grčka inicijativa, dosta kontroverzna, a trebala je zaštititi Grčku od moguće turske agresije u Egejskom moru i to je tada bilo vrlo kontroverzno jer su obe zemlje još su uvijek članice NATO-a pa je i zato zadnji stavak Eh, jasno definira eh, vojnu prednost neto eh, i kako ja to shvaćam tu se radi o nevojnoj pomoći iako mislim da je tu jezik dosta dvosmislen no moje pitanje je drugačije riječa rat kako je to kako je spomenuo predsjednik Francuske republike a vi izgleda to podržavate kad je znači Francuska, onda su i sve druge zemlje u unije u ratu sa takozvanim e, takozvanom islamskom državom e, a znajući koliko legalistička može biti Europska unija i e, kad se govorilo recimo o Ženevskoj konvenciji to znači da teroristi islamske države trebaju ako su uhvaćeni biti E, ratni zarobljenici u slučaju u primjene e, ženevske konferencije ili su oni kriminalci i teroristi ili su ratni zarobljenici to treba isto tako pojasniti hvala lijepo gospodine Brže mogu reći da sam ovog vikenda E, razgovarao sa osnivačem e, Sirijske oslobodilačke vojske. E, vidio sam za, sa sirijske televizije da zračni napade koje provodi Rusija izazivaju u ljutnju Arapa. da li sada trebamo imati, e, dodati još tih zračnih napada gdje su žrtve brojni civili, a ne samo borci, trebamo li kroz te zračne napade e, jačati ljutnju naših e, arapskih prijatelja. Ti zračni napadi zapravo jačaju takozvanu islamsku državu, one slabeju, jer ljutnja stanovništva samo raste upravo zbog toga. Isto tako rečeno je bilo da trebamo tolerirati, možda ne surađivati, ali tolerirati Asada. A i to dovodi do sve veće ljutnje stanovništva. A još i ja, se izlažemo riziku da jačamo Asadov položaj. Trebamo biti oprezni. Jer ako Iran uključimo u ove razmatranja upotrebe vojne sile, oni oni su uvijek bili oni koji su stajali između arapskih zemalja i Bliskog istoka. Ako sada počnemo koristiti zračne napade i kako bismo ponovno e, stavili situaciju pod kontrolu. Zapravo samo ja e, pogoršavamo situaciju i ja ćemo položaj tzv. islamske države. Gospodine Poporski, hvala lijepa. E, govorimo o tome koliko je priveljeno sada koristiti taj članak, nego više o tome, više nego o tome što se sad tamo događa. Moje pitanje sljedeće, budući da ste vi naglasili razliku između e, razlike između članka 5 i članka 42 te a to tu u jednom se govori o, e, sposobnostima koje su tu uključene, gdje nisu. A ja se sjećam formulacije gdje se u članku 5 govorilo o Zapadnoj Ruskoj uniji, gdje je to snažnije naglašeno nego u člancima koje je to. Moja inicijalna reakcija eh, eh, aktiviranja ove, ovog članka bilo je prvo, prvo iznenađenje, zatim pitanja, onda sumnja. Sad bih vas htio pitati vezano za sumnje koje imam. Prvo, zar nije to bilo da se isključi Rusija ili je to bilo da se isključi SAD? Drugo, je li istina što komentar, komentar eh, oni koji daju komentare već govore kako bi se u, eh, stabi, stabilnosti ugrozio eh, jer sad se Francuskoj, Belgiji, Italiji, Austriji govori da kad se radi o antiterorističkim aktivnosti možete im e, dati oprost Prema tome to već tako radi. A moja sumnja odnosi se i na to za to ne proizvodi štetan učinak jer se može zamisliti da jednog dana možda u dalekoj, dalekoj budućnosti e, sposobnosti mogu biti tamo a onda ćemo primijeniti članak 5 ali ako sada umanjujemo taj članak i ovako ga olako koristimo, a vi to niste objasnili zašto nije korišten članak 425 koji je u Madridu korišten upravo za ovakvu situaciju. Prema tome ili treba biti 422 ili članak 5, a kako se radi o nečem sličnom onome što se dogodilo u, u Njujorku. Ako sada koristimo to za ovakve sitne stvari da vidimo hoće li netko poslati ili neće ili kao što je kolega Tanek rečeo da bismo osigurali civilnu e, civilno civilnu, civilnu potporu e, morate znati da je tu bilo da su trupe na terenu iznosile 200 ljudi a Njemci 1200 ako se tu radi o tako nečem nejasnom koja zapravo a ne radi se o uzajamnoj e, obrani, ako je to prvi puta da je aktiviran u povijesti, zapravo pokušavam reći da uništavamo članak 42.7 kad ga aktiviramo u situaciji koja to ne opravdava. E, hvala vam puno dužna sam mojim kolegama koji nisu bili prisutni tijekom jutarnje e, sesije našeg pododbora e, vezano za točku šest a to je bila razmjena mišljenja sa zamjenikom glavnog tajnika Europske službe za vanjske djelovanje, gospodinom Pedrom Seranom. Jedna od tema tada bila je aktivacija, odnosno pozivanje na članak 42.7, e, točka sedam a tu smo dobili informacije o sastanku vijeća vanjskih poslova u formatu ministara, ministara obrane i on nam je tada rekao da je potpuno jasno volja zemlje koja se poziva na taj članak, a to je Francuska, je bila da raspravi moguću pomoć e, svim sredstvima na bilateralnoj osnovi sa zemljama članicama. To su činjenice koje su nam e, dane službeno od strane zamjenika glavnog tajnika Europske službe za vanjska djelovanja. Profesore Paks, imate riječ? Oprostite. Profesor Mertler, imate riječ. Hvala lijepo na ovom dosta opširno, opsežnom broju pitanja koja će mi omogućiti da više toga kažemo nekoliko stvari. Gospodin Galer, gospodine Galer, kad ste postavili pitanje o tome tko sada procjenjuje poštivanje, to se ja u velikoj mjeri e, odnosi na tu nejasnu situaciju koja se sad pojavila zbog toga što nema formalne odluke vijeća koja bi mogla dati odgovor na ovo vrlo važno Pitanje je trenutno toga nema. Nema jasne naznake tko bi arbitrirao u pitanju koliko je podrške dovoljno. I mogu zamisliti da sam nepostojanje formalne odluke zapravo ukazuje da možemo očekivati zanimljivu političku raspravu koja bi trebala uslijediti. No, da li bi se sad to moglo smatrati e, mogućnošću da se izbjegnu obaveze iz pakta o stabilnosti je drugo pitanje. I tu isto tako možemo reći da da bi se zapravo sada moglo povećati rashode za obranu a da se to istovremeno ne čini u okviru proračunskog deficita nego se može to nadokladiti negdje drugdje. No kao što sam u, proračunu, no kao što sam rekao, načina kako se procedura dalje razvija kroz bilateralne kontakte bez institucionalizirane rasprave o tome što zapravo znači članak 42.7 imamo tu nejasnu situaciju koja će svakako dovesti do političkih eh, neslaganja eh, isto tako postavili ste i pitanje da li taj čla, da, li, da ne bi članak 422 bio bolji u ovom slučaju da i ne ako jer to ovisi o koju, vrstu političkog odgovora želite dobiti, a i za izbor članka 42.7 pokazuje preferiranje brzog vojnog e, odgovora. E, to, bi bile, to bi bila konotacija koja se može e, isčitati iz te odluke. Želim zahvaliti gospodinu Kenoku što je već objasnio povijesno porijeklo ovog članka ugovora, može se tu samo još dodati. Da tu postoji dodani interes nevezanih zemalja Europske unije, nesavezničkih zemalja Europske unije, tu određen broj zemalja postoji koje možda imaju poseban interes za ovaj članak sa, svog, sa njihovog stajališta vezano za vaše pitanje nisam imao namjeru prenijeti poruku da podržavam upotrebu jezika eh, koji navodi na rat u sadašnjem kontekstu u smislu da primjen, vidim da se takav eh, govor koristi ali stvar, otvoreno vam kažem, mislim da bi to bio međutim jači, snažniji signal ako bi se ljude dovelo pred sud nego da ih se bombardira ili da ih se ubija u protuterorističkim aktivnostima. I sad dolazim do pitanja koje je postavio gospodin Bifner da li su e, zračni napadi dobar odgovor u ovom slučaju. Tu ima nekoliko elemenata koje bih htio naglasiti. Ne bih uspoređivao e, zračne napade koje provodi Zapad i koje provodi Rusija, jer otvoreno vam moram reći da smo mi u tome puno bolji. Možda se Rusi angažiraju e, na, u tim napadima da bi nešto svoje dokazali i to bi isto se moglo pre, provesti kao strateška e, poruka koju želje poslati svojim vlastitim susjedima. No činjenica jest da postoji vojna e, ravnoteža u tom području između određenog broja angažiranih sila i želimo li mi to poremetiti ili ne u ime trećih strana kako bismo došli do bolje diplomatske pozicije, ako je odgovor na to pitanje da, onda zračni napadi mogu biti odgovor. Posebno što se tiče situacije koje smo imali prošle godine i to čak može se reći da je bio nužan odgovor u smislu da bi inače Bagdad pao. Prema tome cilj je bio više negativan cilj da se spriječi pad Bagdada i da se zaustavi napredovanje takozvane islamske države a ne da se zapravo bori s tim e, protivnikom jer pitanje koje je tu najviše zbunjujuće, to nije da su oni uspjeli nešto odnijeti u zrak, što je to, jer je to zapravo relativno lako napraviti, nego činjenica da su oni privlačni za toliko mladih ljudi koji su ovdje odrasli. A to je pitanje koje ne možemo e, riješiti zračnim napadima. E, i u svakom slučaju kad se angažirate u takvom, takvim napadima treba paziti što se bombardira. Gospodine Bostinaru, vi ste e, naglasili više važnih, značajnih stvari vezanih za e, to što traži danas šengensko područje no ja bih još tu dodao nekoliko stvari vezano za ono što ste vi rekli o razmjeni obavještajnih informacija, jer koliko ja znam, obavještajne agencije ne razmjenjuju, nego trguju informacijama. A to se trgovanje može olakšati na više načina. vi ste posebno spomenuli pitanje uspostave odgovarajućih baza podataka koje, kako bi se pratile promjene u šengenskom području. No, Europski parlament e, ima puno toga može reći kad se radi o proračunu Europske e, proračunu Europske unije i ako bi se našlo novca to bi dalo poticaja E, obavještajnim agencijama da rade prema u smjeru postizanja zajedničkih e, europskih rješenja. E, više bi to bile spremne nego kad im fali novaca, a tu se vi možete nešto napraviti u parlamentu. Na neki sam način se kad sam gledao film J. Edgar malo gdje se objašnjavalo kako je FBI uspostavljen Federalni biro za istrage u SAD-u e, dok sam slušao raspra dok sam se bavio raspravom u Europi o tome kako organizirati obavještajne službe i što se intuitivno mogao bih reći da vjerujem da se taj posao stvarno obavi trebalo bi jednoj instituciji dati dovoljno ovlasti da taj posao obavi. No, da li je to nešto što se pojavljuje na horizontu u bliskoj budućnosti? Možda. Iako, ako bismo htjeli biti cinični, mogli bismo reći da bi to bilo politički moguće samo ako uvedemo nove poreze. Na taj način bi se zamah taj pojačao. Ako govorimo o integriranim rješenjima, važno je biti otvoren kad se govori o tome što se događa i što je tu potrebno napraviti jer tu mi se još uvijek borimo sa nekim dugoročnim posljedicama, posljedicama uspostave monetarne unije. Možda bismo tu neke stvari trebali dovršiti prije nego nastavimo. A mi riskiramo da nastavimo raditi uz ponavljanje pogrešaka. I to bi po meni bila situacija koju treba izbjeći. Gospodin Serskovski da li je sadašnja, je li sadašnja situacija e, on, situacija koja stvarno riskira da se i u budućnosti e, isti članak e, aktivira, rano je reći. Ne možemo sada još reći da znamo što je E, rezultat aktivacije, aktiviranja tog članka. E, to su još stvari koje nisu definirane, no iznos se kasnije može i revidirati i da li će to značiti puno ili neće, odstoje da se vidi. Sve je još otvoreno. Ja osobno ne vjerujem da se tu radi o isključivanju bilo koje strane, bila to Rusija ili SAD. Mm, mislim da nam je ugodni aranžman koji omogućuje da se preuzme vodeća uloga umjesto da se prepusti što se tiče vojne kampanje da se vodstvo potpuno prepusti nekom partneru. No u konačnici ako imate kombiniranu zračnu kampanju morat ćete to u nekom trenutku napraviti. E, u svakom slučaju morat ćete se oko toga dogovoriti. No što se tiče politike, ja mislim da je to jedan početni inicijalni korak prema izgradnji europskog ujednačenog pristupa odgovora, a to je i ono što je potrebno. E, zbog načina na koje su se ovi, e, na koje se i pojavio ovaj sigurnosni problem, a to je naravno vezano i za raspravu o internoj sigurnosti, a da se rasprava ne može nigdje drugdje voditi nego unutar Europske unije. Hvala vam lijepo. Hvala profesore. Sada bih vas htjela e, pitati za savjet. Hipotetski imamo vremena za drugu rundu pitanja. Ali osobno smatram da smo dovoljno razgovarali o članku 42 stavku 7. Osim ako inzistirate, naravno, možemo produljiti ovaj sastanak i ovu raspravu. Dobro, vidim da ne inzistirate. Stoga mogu zatvoriti ovu točku, zaključiti ovu točku dnevnog reda. Htjela bih zahvaliti e, profesoru Matelaru na njegovom, njegovom doprinosu ovoj raspravi i hvala mu na iznimno interesantnom izlaganju. Now, other business? Sada dolazimo do točke razno. Hvala. E, mene samo interesira gdje stojimo u pogledu e, predviđene rezolucije za e, plenarnu sjednicu za dva tjedna, znači rezolucija na ovu temu. Možda ste svjesni da je rasprava započeta i ja bi unutar svoje kluba sastupnika se založio za rezoluciju. Možda možemo vidjeti kako, što o tome misle kolege. da nešto pripremimo, e, da to onda može proći kroz zafet i, kroz, i doći na plenarnu. A, imali smo dvije točke dnevnog reda posvećene ovom ja mislim da ono što je Pedro Serrano rekao je vrlo važno i mm, osobno mislim da ne bismo trebali preskakati Francusku u pogledu aktivacije ovog članka ili preuzimanja odgovornosti za to. Naravno, mi jesmo e, forum za raspravu i naravno možemo e, na plenarnoj sjednici o tome razgovarati. Međutim, u ovim okolnostima nemamo dovoljno jasnu viziju nakane i pravno, pravnog temelja. I naknadnim koracima koja je um, Francuska poduzela. Mm, međutim, mislim da um, inicijativa, ovakva vrsta inicijative nije za ovaj pododbor, nego za, mislim da je to za klub zastupnika, ali evo, pozivam vas da raspravite o tome. a gospodine Kan, da, ja mislim da je je raspravi mjesto u klubu. Drugi e, zastupnici, izvolite. I moram priznati da sam skeptičan u pogledu ove ideje. Mi smo danas ovdje vodili raspravu akademske prirode. Mislim da ona takva treba i ostati. Na kraju dana to znači da mm, će doći do upotrebe ovog e, međuvladinog mehanizma. Želim vam zahvaliti na ovoj akademskoj raspravi. Oprostite, samo da se izjasnim, mi bismo pružili podršku EPP-u. Znači, socijalisti žele nastaviti s ovom inicijativom. Dobro, drugi klubovi zastupnika, koordinatori. Mislim da bi rasprava u svakom slučaju bila korisna i da bismo je trebali nastaviti. A vidjet ćemo što će izaći iz te rasprave. E, to u svakom slučaju mislim da o tome trebamo razgovarati. Razumijem vaš stav, ali kada smo spomenuli mm, rezoluciju, to ne znači da ćemo provesti i raspravu. Sada govorimo o tome bismo li trebali na bili, bili rezolucija trebala biti podnesena u okviru inicijative ovog pododbora. Ili bi to trebala biti inicijativa jedne osobe ili kao što je inače slučaj sa političkim pitanjima, jedna, jedan klub zastupnika bi trebao preuzeti vodstvo i a, politički kompromis između klubova zastupnika bi trebao na kraju dovesti do nacrta rezolucije. Međutim, ne vidim zašto bi a, takav postupak došao do te faze, ali radi se o prvom slučaju u povijesti aktiviranja članka 42.7. Možda je Francuska htjela nastaviti bilateralne procedure. Zato ja mislim da možda nije nužna rezolucija kao e, predsjedateljica ovog pod odbora predlažem da se ovo pitanje prenese u forum klubova zastupnika. Gospodine Galer, da, već je e, prošlog e, tjedna e, predsjednik odbora za vanjske poslove, gospodin Brok, rekao da bi sede trebao predložiti takvu rezoluciju. To ne znači da ćemo napisati pravnu dizertaciju o članku 42.7. Radi se o izražavanju političke potpore Francuskoj, političke potpore kako su ministri već jednoglasno Francuskoj dali. Radi se o pitanju, o temi koja ulazi e, u okvire našeg djelokruga, u djelokruga ovog pododbora. Mislim da je ovo klasična situacija u kojoj e, se radi o temi koja je dio našeg djelokruga e, i mi bismo trebali izraditi nacrt rezolucije koji bi trebao zatim ići na afet i zatim na plenum mm, takvu inicijativu bi a, e, predložio i socijalisti, a i e, zeleni, znači imamo većinu, ja mislim. Gospodine Tanok, hvala lijepa, nisam htio se javiti za riječ e, po ovom pitanju jer sam ja gost de facto, jer ja nisam član SEDA nego AFETA. I ovdje govorim kao koordinator svoje skupine i vi, gospođo predsjedateljice, ste i u našem klubu. gospodin Galer spominje riječ djelokrug i spominje afet i ja si uzimam za pravo da govorim iz perspektive ECR-a u okviru afeta. Moja, moj klub bi bio, ne bi bio zadovoljan kada bismo mi glumili zaštitnika ugovora u pogledu provedbe članka 42.7 um, niti želimo da tu interveniramo u proces mutualizacije e, zajedničke obrane. I ne bih volio vidjeti rezoluciju koju parlament u ime komisije usvaja gdje mi zauzimamo, odnosno preuzimamo ulogu komisije u podržavanju francuskog aktiviranja članka 42.7. 47.2. Gospodine Galer, pokušat ću ovaj problem, problem riješiti na diplomatski način. E, mislim da ne postoji dvojba da želimo izraziti solidarnost sa Francuskom. To smo učinili mnogo puta tijekom prethodnom, e, prethodnog sastanka i e, ovo pitanje se ne temelji na solidarnosti zato što Francuska želi nastaviti djelovati na bilateralnim forumima i e, koliko ja mislim vaš prijedlog ide daleko iznad onoga što je država članica htjela postići aktiviranjem članka 47.2. Dakako, ja nisam bila prisutna na tom sastanku AFETA i propustila sam to davanje zadatka sede u pododboru sede da to učini, ali svi mi imamo mandat koji ne raspravljamo u okviru proširenog predsjedništva, ali e, na Strasburškoj sjednici smo planirali e, o tome razgovarati. na ovoj plenarnoj sjednici našeg pododbora smo više od dva sata proveli raspravljajući na ovu temu. E, govorili smo svim implikacijama i potencijalnim e, posljedicama aktiviranja ovog članka 42.7. A mislim da rješenje nije da e, prekoračujemo e, volju države članice, to je moje mišljenje, a to je nagovjestio, to je, to je davno slutiti gospodin Serrano, da to nije na nama, nego na francuskoj vladi da odluči e, kako će se to provoditi mislim da je prijedlog rezolucije e, bi trebalo zapravo e, predložiti na inicijativu klubova zastupnika. Gospođo e, predsjedateljice, ono što je gospodin Tanok e, rekao tijekom e, same rasprave i ono što ste vi e, spomenuli u pogledu rasprave, to nije povezano sa formalnim postupkom. Ako dva kluba zastupnika su podnijela prijedlog, imaju većinu i o tome moramo raspravljati, odnosno e, time se moramo e, pozabaviti. Formalno ovdje se radi o postupovnom e, pitanju, a ne o intelektualnoj raspravi. Zato molim vas vratimo se na proceduralno karakter ovog pitanja. Ono o čemu sam ja govorila temelji se na našoj raspravi. Situacija nije e, tako jasna. E, formalno tijelo Europske unije, Europski parlament ne treba preuzeti voduće ulogu u ovom dijalogu između država članica u okviru vijeća bez da je vijeće prethodno donijelo zaključke. to je politički komentar s moje strane i moje političko mišljenje. Da, jasno mi je da dva kluba zastupnika e, žele predložiti inicijativu rezolucije od strane ovog pododbora. Ostanimo sada na tome, a ja ću vam se naknadno javiti i obznaniti vam svoju odluku. nek imamo u četvrtak, je li? Da, onda do tada možda možemo riješiti to pitanje. Da. U četvrtak e, imamo zajednički izvanredni sastanak. Prva, znači zajedno sa e, afetom o e, provedbi Minska. Zatim govorit ćemo, zatim drugi dio sastanak će biti sastanak pod odbora u pogledu privatnih obrambenih poduzeća.